Um, good afternoon, everybody. Thank you for being here. Um, I think we'll make a start on the first part. Dobar dan svima. Hvala što ste došli. Mislim da možemo uh, krenuti sa uh, prvom točkom dnevnog reda, kao prvo administrativna pitanja. The first item um, on our agenda today is the adoption of the agenda. Uh, kao prvo, to je usvajanje dnevnog reda. Želim vas samo informirati da će se sastanak e, prenositi na internetu, osim zadnji in-kamera dio. Ovo, ovaj raspored prema kojem ćemo raspravljati zapravo okvirno vrijeme za raspravu, a točke 5, 13 i 14 su odgođene za raspravu u buduće. Ako nema nikakvih primjedbi, možemo konstatirati da je dnevni red usvojen. Sada slijede informacije sa sastanka koordinatora od jutros. Koordinatori su odlučili u skladu sa odlukom konferencije predsjednika od 5. ožujka 1998. godine o imenovanju u upravnog odbora um, specijaliziranih agencija i tijela da se zapravo kažu imena, odnosno imenuju kandidati koji će postati članovima upravnog odbora i odbora za proračune. glasovanje će biti na odboru danas poslijepodne. Također su se dogovorili da će EK i povjerenik za proračun i administrativna pitanja jednom kad se formira kolegiji na, eh, na dolazećem sastanku odbora predstaviti ishode, eh, zaključke i preporuke Europskog revizorskog suda, odnosno njihovog posebnog izvješća broj 15 iz 2019. godine vezano uz provedbu paketa reformi eh, za pitanje osoblja 2014. godine. Također dogovorili su se oko prijedloga mišljenja u obliku pisma o odboru za peticije koje se tiče peticije peticije broj 193 2019. godine vezano uz e, ugovorne e, odredbe koje koriste e, tijela koja prikupljaju netrgovačke informacije o autorskim pravima i mišljenje u obliku pisma odboru za pitanja ugovornih odredbi vezano uz sporazum o povlačenju Ujedinjene kraljevine. Također, koordinatori su odlučili da će pozvati Europski parlament, odnosno koordinator Europskog parlamenta za pitanja prava djece, gospođu Evu Kopac, na jedan od budućih sastanaka, vjerojatno onaj 27. ili 28. siječnja 2020. Također su donijeli program istraživanja Juri za razoblje 2019-2020. Usvojili su ažurirano obavijest o načelima za e, slučajeve imuniteta za juri. Također su odlučili o tome da će mogući datum izvanrednog sastanka e, odbora Juri, koji će se ticati procjene sukoba interesa, vjerojatno biti sljedeći tjedan, 12. studenog od 10 do 12, s mogućim dodatnim sastancima 13. i 14. Također, odlučili su da će E, i to putem pisanog postupka koji je završen 9.10.2019. godine će e, sljedeći članovi odbora za pravna pitanja biti predstavnici odbora na sastancima Europskog observatorija za e, kršenje prava intelektualnog vlasništva. Imate popis, dakle, gospodin Bos, gospodin Iman Garcia del Blanco, gospodin Sežurne, gospodin Breer, gospodin Gilles Lebreton. Breton Isto tako u pisanom postupku koji je završen 10. listopada 2019. odlučili su da će prvi semestar, za prvi semestar 2020. godine organizirati saslušanje vezano uz sigurno e, etičko i e, učinkovito razvijanje umjetne inteligencije odlučili su organizirati izaslanstvo koje će posjetiti Europski sud u Luksemburgu i održati sastanak sa nacionalnim parlamentima koji će poslužiti kao dobar primjer za e, bolje zakonodavstvo sa digitalnog aspekta. Također, e, put kroz pisani postupak koji je završen 14. listopada. Koordinatori su pojasnili raniju odluku vezano uz izvješće na vlastitu inicijativu u području umjetne inteligencije. 17. rujna i odlučili su e, predložiti odnosno uložiti zahtjev za sljedeće, e, sljedeća izvješća na vlastitu inicijativu. E, radi se dakle o dva izvješća za vlastitu inicijativu i dva izvješća za redovni postupak pripreme izvješća koja se odnose na prava intelektualnog vlasništva za razvoj umjetne inteligencije, odnosno tehnologija koje se na to odnose, te vezano uz pitanja državnih tijela i tumačenje e, primjene međunarodnog prava vezano uz ona područja u Europskoj uniji koja se tiču e, korištenja za civilne i vojne svrhe. Ispričavam se što je malo potrajalo, ali eto morali smo dati te obavijesti. Zatim točka dnevnog reda četiri, Usvajanje zapisnika sa sastanaka. Ako nema nikakvih primjedbi do kraja sastanka, sastanci, odnosno zapisnici sa sastanaka održanih 10., 15. i 24. srpnja 2019. 3. 19. 25. i 26. i 30. rujna te 14. listopada 2019. smatrat će se usvojenima. Ako sada nema komentara možete ih iznijeti do kraja današnjeg sastanka. Kao što smo rekli, točka 5 dnevnog reda je odgođena, a sada prelazimo odmah na točku dnevnog reda broj 6, gdje imamo prezentaciju Paskala Leardinija, zamjenika glavnog eh, ravnatelja Europske komisije, Vilijama Slita, eh, ravnatelja u glavnoj upravi, eh, vezano u sljedeća pitanja. Komunikaciju komisije od 15.4.2019. godine vezano uz bolje zakonodavstvo, zatim komunikacija komisije od 23.10.2018. vezano uz načela subsidijarnosti i proporcionalnosti, snaženje njihove uloge u e, oblikovanju politike Europske unije, Zatim e, e, izvješće komisije od 4.7.2019. vezano uz praćenje i provedbu prava Europske unije i godišnje izvješće iz 2018. godine koje se na to odnosi te komunikaciju komisije od 17.7. vezano uz jačanje vladavine prava unutar Unije. Prezentacija komisije danas temeljit će se na recentnim dokumentima koje je komisija donijela vezano uz ova konkretna pitanja. Dokumenti o kojima ćemo danas razgovarati bit će jako korisni za danji rad e, odbora i željela bih zahvaliti dvama govornicima koji su došli u, ime komisije i prihvatili naš poziv da nam se obrate. Ako se ne varam, gospodin Leardini će uglavnom govoriti o subsidijarnosti, proporcionalnosti i boljem zakonodavstvu, a gospodin Slit će uglavnom govoriti o vladavini prava i povezanosti e, vladavine prava sa e, situacijom u državama članicama, odnosno provedbom u skladu s vladavinom prava te e, mogućim aktivnostima. Nakon prezentacija imat ćemo priliku čuti pitanja i kolege iz komisije će na njih odgovoriti. Je li to ono što ste očekivali? Thank you very much. Um, uh, Hvala lijepa gospodine zamjeniče i gospodine direktore, dajem vam riječ. Hvala. Hvala vam što ste nam pružili ovu priliku da danas poslijepodne razgovaramo o različitim aspektima oblikovanja zakona te o pitanjima e, subsidijarnosti i e, proporcionalnosti. Kao što znate, kada se govori o subsidijarnosti, odluke bi trebale biti donošene što je bliže moguće građanima Europske unije i neprestano se provjerava da su aktivnosti koje se poduzimaju na razini Europske unije opravdane u svjetlu nacionalne, eh, regionalne ili lokalne razine. U skladu s tim načelom koji se zapravo e, primjenjuje na zajedničke kompetencije, Europska unija ne poduzima nikakve aktivnosti osim ako u tome ne može biti djelotvornija nego što bi to bile aktivnosti koje se poduzimaju na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini ili ako problem koji traži intervenciju nije dovoljno velik da se intervencija zaista obavi na razini Europske unije ili se tiče većeg broja država članica. Načelo subsidijarnosti je tjesno povezano sa načelom proporcionalnosti, koje zahtjeva da sve aktivnosti koje poduzima Europska unija ne idu onkraj onoga što je nužno da bi se postigli ciljevi kako ih definiraju ugovori. Mi zapravo koristimo, primjenjujemo ta dva načela kada pripremamo E, zakonodavne akte i kada ih revidiramo. Dakle, svaki pravni prijedlog e, komisije prati studija učinka, a u studiju učinka iznose se dokazi i rezultati procesa savjetovanja sa dionicima koji su potpora prijedlogu. U tom kontekstu mi sustavno postavljamo pitanje zašto bi Europska unija trebala djelovati u tom konkretnom području. To je način na koji provjeravamo stvari tijekom procesa savjetovanja, e, provjeravamo načelo subsidijarnosti i objašnjavamo u studiju učinka na koji način je ono percipirano za konkretno pitanje od strane dionika. Osim toga, kada postoji već zakonski okvir, a mi ga izmjenjujemo i dopunjujemo, odnosno revidiramo ga da vidimo jesu li potrebne izmjene i dopune, proces evaluacije uzima u obzir i dodanu vrijednost e, djelovanja na razini Europske unije. To je kriterij koji se sustavno koristi u evaluaciji. Kad komisija um, usvoji novi prijedlog i prezentira ga, na nacionalnim je parlamentima da provjeri je li taj prijedlog u skladu sa načelima subsidijarnosti kao što stoji u protokolu broj 2 ugovorima. U tom procesu svaki nacionalni parlament ima dva glasa i ako trećina od 56 glasova ukupno koje parlamenti imaju iznese mišljenje koje je obrazloženo da postoje problemi vezani sa, povezani s načelom subsidijarnosti na komisije da zaustavi stvari i da revidira prijedlog. Postoje različiti odabiri tada ili zadržati prijedlog, izmijeniti i dopuniti prijedlog ili povući prijedlog. Međutim, to uvijek mora biti objašnjeno, dakle komisija mora dati razloge zašto namjerava postupiti na ovaj ili onaj način. Želio bih s vama sada podijeliti nekoliko brojki koje pokazuju kakva je to interakcija između Europske komisije i nacionalnih parlamenta u proteklih nekoliko godina. Prvo, vezano uz opću razmjenu mišljenja između komisije i parlamenta. Prošle godine u prosjeku smo dobili 500 mišljenja od nacionalnih parlamenta na godišnjoj razini. Manje u prvom dijelu komisije, u prvom dijelu godine, odnosno na samom početku mandata komisije i manje naravno obično imamo na kraju saziva određene komisije ali brojka se uglavnom kreće između 500 i 600. Ako, te su mišljenja koja se tiču svih um, zakonodavnih e, prijedloga. Uglavnom, e, ako podijelite ove brojke po nacionalnim parlamentima, u prosjeku se dobiva 20 e, mišljenja po nacionalnom parlamentu godišnje. Od ukupno 530 ih se u prosjeku bavi pitanjima subsidijarnosti. Dakle, U slučaju da se broj mišljenja zadovoljava određene kriterije, odnosno određenu brojku, pokreće se postupak žutog kartona. To nije slučaj kada se radi o ovih 30 mišljenja. Postoje međutim jedan slučaj gdje je došlo do pokretanja e, postupka e, žutoga kartona. To je jedini žuti karton koji je upućen e, Junkerovoj komisiji koji se ticao direktive o upućenim radnicima. Mi smo odlučili objasniti prijedlog, odlučili smo objasniti zašto taj prijedlog želimo zadržati i revidirati direktiva jest donesena 28. lipnja 2018. godine, potvrdio ju je su zakonodavac. Dakle, ovo su omjeri kada se radi o subsidijarnosti i e, možemo vidjeti e, koliko otpada na to pitanje u e, um, odnosu sa nacionalnim parlamentima. Predsjednik Juncker je uspostavio radnu skupinu koja se bavi e, pitanjima subsidijarnosti, proporcionalnosti i odgovarajućeg e, djelovanja. Vi ste, gospođo predsjedateljice, spomenuli komunikaciju koja je temeljem rada te radne skupine donesena prošle godine i e, mi smo zapravo izdali preporuke kako je primjenjivati. Prvo, e, predstavit će se rezultati koji se odnose na subsidijarnost i proporcionalnost e, unutar tablice evaluacije subsidijarnosti, što je dakle jednoobrazni e, prikaz pitanja koja se odnose na subsidijarnost i ta će se tablica koristiti sustavno sada za sve nove zakonodavne prijedloge kako bi se pitanja koja se odnose na subsidijarnost tako predstavila na pregledan način. Očekujemo dakle da će se i parlament koristiti tom tablicom u zakonodavnom procesu. Drugo, e, bolje će e, iskoristiti ulogu nacionalnih, e, regionalnih i lokalnih vlasti u zakonodavnom procesu. Naime, shvatili smo da su oni ti koji imaju iskustvo iz prve ruke u provedbi europskih zakona. Treće, pozornije ćemo proučiti postojeće zakone kako bismo vidjeli e, kako je zastupljena supsidijarnost proporcionalnost i uloga lokalnih i regionalnih vlasti. I konačno jedno postupovno pitanje, postavilo se pitanje zapravo vremena koje nacionalni parlamenti imaju za reakciju. Kao što znate, u skladu s protokolom broj 2 imaju osam tjedana mi smo odlučili uzeti u obzir i vrijeme stanke nacionalnih parlamenata kada se radi o obračunu tog roka od osam tjedana. Na kraju komisija je odlučila dati više vidljivosti eh, obrazloženim mišljenjima o subsidijarnosti nacionalnih parlamenata, čak i ako oni ne udovoljavaju pragu E, da se pokrene, e, prema kojem se pokreće postupak žutog kartona. Dakle, čak i ako nisu dostigli ovu jednu trećinu o kojoj sam govorio. Kada broj mišljenja postane kritičan, primjerice sedam za nacionalne parlamente, mi ćemo u budućnosti njihovim mišljenjima davati posebnu vidljivost tako što ćemo pripremiti jedan kumulativni agregirani odgovor u kojem ćemo pobrojati sve dvojbe koje um, su tim mišljenjima iskazane i poslat ćemo to su zakonodavcima. Što se tiče boljeg e, donošenja zakona, odnosno kvalitetnijeg zakonskog okvira, and evaluations i što se tiče evaluacija, to će i dalje biti zaista važan element rada nove komisije pod predsjednicom von der Leyen. Želimo transparentne procese u koje su uključeni i građani i dionici. Nedavno izvješće OECD-a o regulatornoj politici za 2018. godinu jest ocijenilo e, regulatornu politiku Europske komisije kao jednu od vodećih e, u zemljama OECD-a. Kao što znate, skloni smo na čelu jedan ulazak, jedan izlazak, što je zapravo lakše i e, korisnicima i građanima općenito. Lakše je zapravo pogledati koji već korpus zakona postoji, kako smanjiti opterećenje i onda u kontekstu toga predložiti nešto novo. Novo europsko zakonodavstvo e, treba biti rasterečeno paralelnim zakonskim aktima koji uređuju iste ili slične stvari u jednom području. Provedba toga načela E, već e, će se vidjeti e, u radnom programu za 2020. godinu koji je donesen prije nekoliko dana. I evo ovime bih zaključio svoj dio izlaganja te bih dao riječ kolegi. Hvala. Hvala vam i hvala vam na ovoj prilici da vam mogu govoriti o nedavnim izvještajima o provedbi zakonodavstva Europske unije. Učinkovita provedba zakona je naravno ključna ako želimo mm, politike Europske unije provoditi za građane i za tvrtke. Na taj način tvrtke i građani mogu uživati u svojim pravima te imati pravo na tužbe ukoliko im se prava krše. Kao što je sama predsjedateljica malo čas spomenula, vidite da se ovdje bavimo i vladavinom prava. Vladavina prava, njezina provedba i e, poštivanje je prioritet sadašnje komisije, ali i jedan od prioriteta političkih smjernica nove predsjednice komisije. I čak iako godišnji izvještaj o praćenju provedbe zakonodavstva Europske unije za 2018. Tu se, spom, se vide i dugoročni trendovi i očekuje se da će se ti trendovi nastaviti i u budućnosti. Ja bih se osvrnuo na tri stvari s tog izvještaja. Prvo, izvještaj pokazuje jasnu vezu između e, toga dakle da se želi osigurati provedba e, zakonodavstva Europske unije te prioriteta politika. Glavna područja u kojima smo pronašli e, probleme s provedbom su uglavnom okoliš, prijevoz. To su sektori koji itekako imaju utjecaj na živote građana, ali i u području unutarnjeg tržišta. No, u svakom prioritetnom području izvještaj jasno pokazuje kako su specifične mjere imale učinka, e, osiguravajući da mm, se politike provode. Dakle, pokazuje se jasna veza između pravilne provedbe i na kraju ishoda. Drugo, u izvješću su navedena ne samo kršenja propisa, već i sprečavanje toga. Ako pogledate statistike za 2014. 90% e, slučajeva kršenja propisa Europske unije su riješeni bez potrebe da se izađe pred sud Europske unije. Na taj smo način i uštedili na vremenu, ali i na e, ali i novac poreznih e, obveznika. To je rezultat dijaloga između komisije i zemalja članica i to je definitivno jedan od prioriteta našeg randa. Zatim imamo na raspolaganju čitav niz alata koji omogućavaju zemljama članicama da prenesu, e, primjenjuju i provedu zakonodavstva Europske unije. I to dakle imamo brojne smjernice, e, obuke i radionice. I to smo vrlo detaljno naveli, to se detaljno navodi u izvještaju. Zatim, izvještaj detaljno navodi na koji način postupamo sa kršenjima propisa i e, žalbama. I sve je to u skladu sa onime što je od nas tražio Europski ombudsman te Europski revizorski sud. Tako da nastojali smo odgovoriti i na njihove komentare na ovaj način. To recimo pokazuje i e, koliko je vremena e, komisija uložila u e, istragu potencijalnih kršenja propisa. Ako pogledate 2016. tada smo imali najveći broj slučajeva, zatim je 2018. broj slučajeva pao za 5% u odnosu na 2016. I još neki statistički podaci koji bi vam mogli biti interesantni. Zemlje članice malo brže E, provode, prenose direktive 2018, u 2018. nego ranije, no broj pritužbi je još uvijek dosta visok. I zaključak izvještaja je da moramo nastaviti raditi kako bismo građane informirali o njihovim pravima na e, mogućnost podnošenja tužbi. Dakle, na ovaj način Europska unija može pomoći e, vladavini prava, a sada bih se bih se osvrnuo na inicijative koje su trenutačno u toku, a koje se odnose na vladavinu prava. Dakle, vladavina prava je definirana u članku 2 ugovora i to je jedna od glavnih vrijednosti Europske unije. To jasno govori o tome koliko je važno kako se europsko zakonodavstvo mora provoditi te da je da europski projekt se temelji na uzajemnom e, povjerenju. I vladavina prava je visoko u e, prioritetima Europske unije u parlamentu, ali i u vijeću te komisiji. Istraživanje Eurobarometra ove godine je pokazalo visok interes e, među građanima za tu temu. Dakle, njima je važno da se vladavina prava provodi. I na kraju sud Europske unije nedavno potvrdio da je vladavina prava i posebice neovisnost sudstva ključna za funkcioniranje Europske unije. I zato Europska unija korak po korak razvija alate kako bi e, potakla vladavinu prava i ideje koje je komisija navela u komunikaciji iz srpnja te one koje su sadržane u političkim smjernicama nove predsjednice su vrlo važan e, alat. E, važno je potaknuti promičbu vladavine prava, cijele te kulture, spriječiti na taj način nastanak problema te pružiti odgovarajući odgovor kada je to potrebno. Promoviranje kulture vladavine prava znači da se koriste sve instrumenti koje imate na raspolaganju kako bi se potakla rasprava, kako bi se uključila civilno društvo, te sve ostale ključne organizacije poput recimo Vijeća Europe. Važnost, važan je i rad parlamenta naravno. E, godišnji ciklus vladavine prava koji bi završio izvještajem bi bio recimo glavni alat za prevenciju. Tu bi se e, mogli osvrnuti na glavne probleme. I baš kao što stoji u političkim smjernicama, to bi se trebalo temeljiti na uzajamnoj razmjeni informacija i na dijalogu. To bi se dakle vidjele kakve su prakse te utvrdili trenutačni problemi. Baš Komisija se nada da će e, taj izvještaj poslužiti kao izvor informacija i za parlament. Isto tako, smatra se da bi potreba Europske unije za intervencijom trebala biti niža, no ukoliko je potrebno, komisija e, može iskoristiti E, neke od alata koje ima na raspolaganju e, kako bi recimo smirila situaciju ili je riješila na jedan održiv način. Sve se to temelji na čitavom nizu ključnih načela. Na primjer, e, sve zemlje članice moraju sudjelovati na jednaki način, imaju primarnu odgovornost da provode vladavinu prava, a prva tužba je dakle uvijek na nacionalnoj razini. I cilj nije sankcionirati, već pronaći, zajednički pronaći način kako riješiti problem. Na kraju krajeva sve institucije i sve zemlje članice su odgovorne za poštivanje vladavine prava, a učinak će biti najbolji kada eh, institucije budu djelovale zajedno. I zbog toga je nit koja stalno um, prolazi kroz komunikaciju da se treba učiniti sve kako bi institucije što više e, surađivale. Hvala vam. Hvala vam na e, odličnim i vrlo jasnim prezentacijama. Imamo li pitanja iz publike? To both, yes, yes, to both. Madam Gospođo Osman, izvolite. Pitanje za oboje naših e, izlagača. Hvala vam na izvješćima. Pitanje. E, na području bolje regulative e, Moram reći da je odličan sažetak ovaj koji ste nam prezentirali, također i preporuke koje ste iznijeli su jako zanimljive. I sad imam u vezi s tim jedno pitanje. Mislim da je jako važno da lokalne i regionalne vlasti i e, tijela koja zastupaju lokalne zajednice budu bolje zastupljena u provedbi zakonodavstva, u provedbi zakona. I u tom e, smislu mislim da je odbor regija e, jako važan, ima jako važnu ulogu. Do sada su njihova stajališta i mišljenja imala neobvezujući karakter. Postoje li možda već neka razmišljanja e, i savjetovanja unutar komisije ili na europskoj razini e, da e, to da se ta suradnja ojača, da taj utjecaj ojača jer odbor regija se uglavnom sastoji od predstavnika gradonačelnika, regionalnih predstavnika, predstavnika općina i gradova i slično. Bilo bi dobro da se E, još više intenzivira e, i da bude e, još učinkovitija suradnja s njima. Postoje li već neke konkretne naznake da taj proces savjetovanja s njima bude još bolji? Um, Hvala vam. Da, već nekoliko godina Komisija ima mnogo više od tradicionalnih odnosa sa odborom regija. Ugovor predviđa dvije uloge. Prvo je da, da se da mišljenje o, zakonodavnim prijedlozima komisije, a drugo, kao što znate, odbor regija ima vrlo specifičnu ulogu, može e, dovesti komisiju pred sud zbog nepoštivanja načela e, subsidijarnosti. I to je u principu nuklearno e, oružje koje do sada još uvijek nije korišteno zbog toga što smo uvijek uspjeli razgovarati. Nekoliko stvari radimo s odborom regija. Kao prvo, mm, odbor ima dakle e, jednu skupinu članova i oni čine observatori za subsidijarnost i oni mogu stvarno vrlo brzo identificirati zakonodavne prijedloge koji će e, vjerojatno imati poteškoća u provedbi. Drugo, komisija je u ovom mandatu pokrenula takozvanu platformu Refit. Tu smo okupili predstavnike zemalja članica te predstavnike e, dionika, poduzetnika, sindikata, civilnog društva kako bi se utvrdilo koja koji su zakonodavni prijedlozi, zapravo koje je zakonodavstvo problematično u provedbi. I u tom kontekstu e, odbor regija ima svoj glas, mogu dakle e, govoriti o tome u okviru te platforme i mi itekako cijenimo njihovo mišljenje. Hvala. Gospodin Lebreton, gospodin Zajer i onda... Mislim, gospodin Lebreton je prvi. Hvala gospođo predsjednice. Imam nekoliko komentara s obzirom na to da su tekstovi koji su nam podastrti uistinu prepune informacija, isto tako i izlaganja komisije. Kao prvo što se tiče subsidijarnosti. Dobro sam čuo brojke, to je jako zanimljivo i barem 30 mišljenja nacionalnih parlamenta svake godine vezano je subsidijarnost. Nije to ogromna brojka, ali ipak je dosta značajna. A Proteklih pet godina samo je jedan žuti karton dan i svi znamo da se radilo o temi koja je itekako bila zastupljena u medijima, a to je bila revizija direktive o upućenim radnicima. Međutim, nakon toga nije bilo nikakvog nastavnog djelovanja jer je komisija ostala pri svojem inicijalnom stavu. Ono što me posebice zanima su pokušaji koji se poduzimaju kako bi se poboljšalo poštovanje načela subsidijarnosti i ono što je rečeno pokazuje da se ulaže stvarni trud. Kao prvo želim skrenuti vašu pozornost na tablicu pregleda primjene načela subsidijarnosti koja je prema mojem mišljenju izuzetno dobra stvar. To je jedan radni instrument koji normalno omogućuje svim nacionalnim parlamentima ili bi barem trebao da uistinu e, na isti način ocjenjuju subsidijarnost. Druga zanimljiva stvar, vjerojatno još i više nego ova prva, jest spremnost volja da se više uzmu u obzir mišljenja nacionalnih parlamenata. Kao što je upravno e, rečeno, postupak e, žutog kartona baš dobro ne funkcionira, moramo to iskreno reći. Ideja je da kad barem četiri nacionalna parlamenta ujedine snage, na neki način možemo to tako reći, da iznesu svoje dvojbe, u tom trenutku komisija će dati jedan zajednički odgovor koji će se baviti tim njihovim dvojbama. Možemo reći da se ipak radi o kreiranju jednog mini žutog kartona. To je zanimljiva stvar. Postoji još jedan element koji sam našao u dokumentima koji nije spomenut, ako se ne varam, u um, prezentaciji, a to je da nacionalni parlamenti imaju produženi rok reakcije. Umjesto osam imaju 12 tjedana. Moram priznati da sam ja jako sklon tom produžetku roka, zato što je to nešto što prema mojem mišljenju rješava probleme stanki kako kako ljetne, tako i one za Božić i slično. ja nakon što sam dao komplimente, sada moram reći nekoliko loših stvari, odnosno s vama podijeliti svoje dvojbe. Prvo, bojim se da će neke stvari biti dosta loše primijenjene. Naime, činjenica jest da kada se e, radi o raspravama koje se tiču primjerice ugovora iz Maastrichta koji je u svojem članku 3b govorio o subsidijarnosti da smo govorili da Europska unija svaki puta mora pokazati da ona može bolje od država članica intervenirati. To je objašnjenje koje smo dobili tada, a sada zapravo čujemo istu stvar. U praksi događa se u potpuno suprotna stvar. Dakle, Europska unija uvijek odlučuje intervenirati, a onda države članice na kojima je sada odjednom teret dokaza moraju dokazati putem postupka žutog kartona da je ipak bolje da one interveniraju, a ne e, Europska unija. Dakle, e, tako to barem vidi većina građana, mene zanima je li Europska komisija toga svjesna. Drugi problem koji želim istaknuti e, odnosi se na jednu stvar koja je za mene dosta osobna, vjerojatno zato što sam Francuza, mi smo tradicionalno vrlo centralizirana država. Subsidijarnost e, na neki način postaje oružjem protiv suvereniteta države. Zato što koristimo subsidijarnost da bismo uspostavili izravni dijalog između regije i Europske unije i pritom za obilazimo središnju razinu. Molim vas da e, pozorno pročitate članak, odnosno stranicu 14. ovoga dokumenta. E, tamo se nalazi jedna tablica siva gdje stoji sljedeća rečenica. Odbor regija mora e, uspostaviti regionalne centre, središta ili pulove koji će omogućiti da se u razradi politika Europske unije efikasnije prenosi regionalno znanje na europsku razinu. Dakle, ponovno se za obilazi središnji, središnju razinu u državi. E, meni se stoga čini da se subsidijarnost ipak može na neki način koristiti kao oružje za napad na suverenitet država. I vrlo kratka napomena vezano uz drugi dokument i jačanje vladavine prava, radi se više o jednoj informaciji. Spominje se, samo trenutak da pronađem, u dokumentu koji se bavi kontrolom vladavine prava na petoj stranici stoji da e, se Francusku e, goni zbog nepoštovanja e, vladavine prava. Prije nekoliko dana donesena je i presuda. To zapravo uistinu nije baš e, pohvalno zato što se presuda odnosi na elemente koji se odnose na onečišćenje i stvarno nije pohvalno da jedna država e, koja je e, vodeći element i vodeći akter kada se radi o pariškom sporazumu u konačnici bude predmetom presude koja se bavi onečišćenjem i zaštitom okoliša. Još jedna stvar u dokumentu koji nam je podijeljen među ostalim među vrijednostima se nalazi i europski način života. Drago mi je što to vidim zato što mislim da je to jedna od vrijednosti na kojima počeva naša unija. Imam međutim jednu kritiku za kraj. Svaki put sam iznenađen kad čujem da Europska unija koristi vladavinu prava kao pojam. vladavina prava na francuskom se kaže etat eh, de droit. Ta riječ etat prvenstveno se odnosi na državu i u francuskoj verziji eh, čudno mi je čuti tu sintagmu budući da Europska unija nije država. Također, e, završno, četvrto pitanje koje želim postaviti. Ne čini li vam se da kad govorim o ovom dokumentu da se neprestano koristi taj koncept vladavine prava da bi se dodatno nametnulo pokroviteljski stav Europske unije prema državama članicama na posljednjoj stranici, a to je 18. sugerira se da, da bi se bolje osiguralo poštovanje vladavine prava treba uh, uvesti novi mehanizam sankcija za one države članice koje um, se optuži da um, su kršile vladavinu prava. Tu se zapravo uopće ne radi o primjeni članka sedmog, e, već o potpuno novom mehanizmu. E, ja i tekako polažem veliku važnost na vladavinu prava, međutim s druge strane smatram da kada se radi o državama članicama Evropskoj uniji treba davati prednost suradnji, a ne sankcioniranju. Hvala. Hvala vam. Evo, tu je bilo zapravo dosta pitanja. Hvala gospođo predsjedateljice. Kratko neću ulaziti u filozofsku raspravu o načelu supsidijarnosti. Načelo supsidijarnosti eh, je možda politički, možda eh, sociološki pojam, ali želim reći nešto o vladavini prava. Postoji skup mehanizama u ugovorima kojima se priznaju eh, određene nadležnosti nacionalnim parlamentima, odboru regija, svakom od aktera kako bi se među ostalim E, hvatali u koštac sa eventualnim dvojbama i strahovima koji postoje u odnosu na načelo supsidijarnosti. Postoji mogućnost izlaska pred sud, postoji mogućnost korištenja postupka žutoga katona i to je kontekst unutar kojeg mi djelujemo. Činjenica jest da ponekad u mišljenjima nacionalnih parlamenata pod eh, krinkom e, subsidijarnosti se zapravo skriva i neslaganje sa samom suštinom prijedloga Europske unije. Dakle, ne radi se o tome treba li ili ne Europska unija intervenirati, već se zapravo radi o neslaganju sa smjerom u kojem prijedlog komisije ide. Eh, I meni se čini da je u nekima od mišljenja problem upravo to. Mi u svakom slučaju nastojimo poštovati apsolutno sva prava i želimo iskoristiti najbolju moguću praksu. Odbor regija e, i ove regionalni pulovi ili centri o kojima se govori zapravo bi trebali samo služiti e, za lakše dolaženje do informacija s terena. Ako primjerice uzmemo e, javnu nabavu, vjerojatno su lokalne i regionalne vlasti te koje najbolje poznaju koje su praktične teškoće koje se u postupku javljaju i to je ono što nas zapravo zanima, s kojim problemima se suočavaju u tom kontekstu. Što se tiče nacionalnih parlamenata, Postoji još jedna pravna teškoća, to je da ugovor predviđa 8 tjedana, ne više. Dakle, ne možemo dati 12 tjedana nacionalnim parlamentima, da se pritom ne izmjenjuje i dopunje protokol broj 2. Međutim, mi smo u dogovoru sa E, institucijama zapravo odlučili da e, u ovih osam tjedana uzmemo u obzir stanke parlamenta, dakle ljetnu stanku, stanku na kraju godine, što u konačnici zapravo e, omogućuje da imaju duži rok zato što im se vrijeme kada ne zasjedaju ne uračunava u rok. Hvala. A što se tiče samog pojma vladavina prava, ono pojam stoji u ugovoru, pa prema tome to za nas ima pravo značenje. Istina je to da tu treba e, se pobrinuti da svi to razumijemo na jednaki način. I zbog toga je promicanje kulture vladavine prava i tekako bitno. Jer ćemo jedino na taj način zapravo svi zajedno dobro razumjeti što e, podrazumijevamo pod tim tajmom. A i kao što smo vidjeli u nedavnim presudima, presudima Suda Europske unije, e, postoji očito jasno razumijevanje značenja tog pojma. No, u redu slažem se da bismo trebali se još malo više potruditi kako bi, e, bi se pobrinuli da svi to razumiju na jednaki način. Što se tiče pristupa, komisija, i to se vrlo jasno vidi iz političkih smjernica nove eh, predsjednice komisije, želi istaknuti taj element suradnje, dijaloga, zajedničkog rada. Kao što je gospodin Breton rekao, u članku 7 su predviđeni, u članku 7 ugovora su predviđeni alati te e, rješenja za situacije kad se pojave problemi. Ja mislim da ste vi se zapravo najviše željeli osvrnuti na područja u kojima, područjima europske politike gdje je možda korisno imati i druge alate. Komisija je dala prijedlog e, u sklopu paketa o VFO-u dakle, za rješavanje pitanja vladavine prava sa vrlo specifičnim učinkom. Mislim da ovdje stoje da, mogu, da možda postoje neka druga područja i da bismo možda mogli analizirati neke dodatne alate, ali naravno za sve to bi bilo potrebno pokrenuti zakonodavni proces. I kao što sam rekao, dakle, cijela filozofija ovog pristupa jest razvoj te kulture, poticanje suradnje te razumijevanje e, što zapravo uopće znači ova inicijativa. Hvala. Evo, stvarno ste imali dugačka pitanja i dali pune odgovore. Imamo još tri zastupnika. Ja vas molim da budete možda malo kraći. Gospodine Sajer, izvolite. Drago mi je da razgovaramo o ova tri ili četiri izvješća zajedno, to je komunikacija. iako moram priznati da ne vidim baš vezu. Bilo bi dobro da je komunikacija iz komisije malo jasnije, evo samo ako već tu govorimo o boljoj regulativi te o učinku analizi učinka. Dakle, cilj analize učinka jest analizirati, ali opet kad e, odemo na vladavinu prava, onda pak vidimo da je tu jako puno nejasnoća. Ulazimo tu u područja koja nisu zapravo europsko pravo. Što to znači? To znači da istovremeno kada se donose presude i to je vrlo važan element e, kada govorimo o vladavini prava, smatram da bismo trebali imati svugdje jednake standarde. Dakle, kada se, kako, se mogu, kako se može osigurati, ako već komisija ta koja ocjenjuje e, vladavinu prava, i da, naravno, ugovori im daju pravo na to, no kako e, će osigurati da imaju uvijek jednake standarde? Evo da ću vam primjer moje zemlje. Uvijek se u parlamentu vodi jako puno rasprava e, o, na primjer, neovisnosti sudstva u mojoj zemlji. No, kad pogledate tablicu, tu ne vidite ta mišljenja, u toj tablici se to uopće ne vidi. U svim tim tablicama smo mi mm, ili na sredini ili čak e, među najboljima. Tako da očito je da postoje zemlje koje imaju mnogo lošije rezultate, čak i po pitanju neovisnosti sudstva, od onih zemalja koje se najčešće javno kritizira zbog toga. Tako da ja smatram da bismo trebali imati postupke koji će osigurati jednako postupanje po svim e, prema svim zemljama jer u protivnom će to biti samo djelomično ocjenjivanje pojedinih zemalja i političko biranje na koga se usredotočiti. A ako govorimo o proporcionalnosti, tu također postoji jedan problem. Procedura vladavina prava bi trebala biti malo bolje uravnotežena i u samim našim glavama. U ugovoru jasno stoji da se vladavina prava primjenjuje ne samo na zemlje članice, zato što zemlje članice manje više sve imaju mehanizme dakle za postupke, imamo ustavne sudove, sudove, dakle postoji čitav niz e, institucija koje se brinu da se postupci vode i ali mi mi kad razgovaramo o našim institucijama, o Europskom parlamentu, o vijeću ili recimo samo glasanje, mi također sami tumačimo pravila našeg doma kada provjeravamo financijske interese a nemamo zapravo nikakvu drugu instituciju koja će to nadgledati i e, uravnotežiti. Tako da kad govorimo o mehanizmu vladavine prava, e, bilo bi dobro da shvatimo da vladavinu prava moramo strože primjenjivati i u našim institucijama. Slažem se u potpunosti s idejom da bi Europska unija E, parlament je političko tijelo koje ocjenjuje zemlje članice zato što e, mislim da bismo trebali imati jedan malo blaži mehanizam. Dakle, kako to sve zaokupiti? E, dakle, subsidijarnost, proporcionalnost i jednake standarde za sve zemlje članice. Hvala vam. Želi li netko od vas to odgovoriti na ovo pitanje, pa ćemo čuti još dva pitanja. Evo, dvije situacije su potpuno drugačije. Kad govorimo o subsidijarnosti i proporcionalnosti, govorimo o donošenju novih propisa Europske unije. I ti bi se propisi onda trebali primjenjivati u svim zemljama članicama tako zbog toga moramo raditi na usklađivanju. E, to je naravno dio i procjene učinka, zato što na kraju krajeva želimo imati svugdje jednake uvjete za igru i osigurati da se zakonodavstvo svugdje jednako provodi. Zapravo se čak i provodi jedna rasprava. Mm, možda ne više toliko e, ovih dana, o prirodi zakonodavstva Europske unije. U prošlosti smo puno razgovarali o okvirnim direktivama ili direktivama sa potpunom usklađivanjem, e, direktivama versus uredbama. Neki propisi omogućavaju e, određen prostor, manipulativni prostor zemljama članicama prilikom prijenosa u nacionalno zakonodavstvo. Što se tiče vladavine prava, mi ne ocjenjujemo zakonodavstvo Europske unije prije, već nacionalno zakonodavstvo koje čini cijelu tu scenu vladavine prava. Evo samo da ponovim uh, sljedeće. Filozofija je se zapravo temelji na razmjeni i na suradnji i valja se pobrinuti da svaka, mislim naravno svaka zemlja članica ima svoj ustavni sustav koji nikada neće biti identični niti usklađeni. Ustavi protiču iz dugoroč, dugotrajnih tradicija. No isto tako je slučaj da ako ćemo biti ozbiljni o svemu ovome i i o svemu što EU propisi znače za građane i tvrtke, znači da moramo paziti na vladavinu prava. E, vladavina prava ima svoje značenje i Sud Evropske unije to jasno također potvrdio. Zato se i stalno vraćamo na taj razvoj kulture vladavine prava. To je nešto to nije dakle čitav niz e, zasebnih standarda, već je to cijelo jedno područje u kojem moramo djelovati ozbiljno i to zajedno. Dobro, a sada ćemo čuti još posljednja dva pitanja, pa ćete nam odgovoriti. Gospodin Stankanelli, izvolite. Hvala. Evo, ja ću biti stvarno kratak hvala vam, eh, hvala i našim gostima na izlaganjima. Ja ću se eh, kratko osvrnuti samo na eh, pojam subsidijarnosti. To je načelo s kojim se apsolutno slažem. To je i sama srž političke kulture koja se i u mojoj zemlji potvrdila u proteklih nekoliko desetljeća. E, hvala vam na vašim izlaganjima, bili su stvarno, bila su stvarno vrlo jasna, ali ja ipak imam jedno pitanje za vas. E, ovo načelo, ovako kako je definirano, a što znači da Europska unija može raditi samo ono što se ne može učiniti e, u samim državama ili na lokalnoj razini je li moguće da to načelo neće nestati i zatim ovo je jedan politički konsenzus i moramo se zato zapitati kakav je učinak mišljenja javnosti o tome da li se načelo subsidijarnosti primjenjuje ili ne. Zar nije posve očito da je u proteklih nekoliko godina u Europi se razvila nekakva averzija prema Europskoj uniji zato što um, izgleda kao da Europska unija nameće i ona pravila koja bi mogla biti prepuštena nacionalnim državama ili čak lokalnoj razini. I dakle, i dakle, to neslaganje između dokumenta s kojim se ja stvarno slažem, te stvarne provedbe načela subsidijarnosti, ja se bojim da tu stvarno postoji određena, određeni jaz i mislim da to građani vide. A budući da smo mi političko tijelo, mislim da bismo si trebali postaviti problem, i ja sam recimo uvjereni europljanin, Moramo si postaviti pitanje na koji način preko pravila i propisa te kroz konkretnu provedbu načela subsidijarnosti kako možemo e, riješiti ono što je postalo zapravo ono što je postalo jedan prevladavajući osjećaj i koji je potpuno u suprotnosti s ciljevima koje bi Europska unija željela ostvariti. Dakle, mi smo svi ovdje nekako na vrhu administracije i istina je da kad ste tako na takvom jednom vrhu da se e, razlika između administracije i politike pomalo gubi, ali ja ipak smatram da bi se trebalo nešto učiniti. Nešto što bi e, riješilo taj negativni imidž kojeg, eto, Europska unija ima u, među građanima. I evo, Jackie Jones, evo. Evo dvije stvari bih htjela reći. Prvo, ako gledamo subsidijarnost i e, proporcionalnost, evo na e, zadnjoj stranici na engleskom jeziku imamo jedan e, grafikon o različitim zaključcima i nekoliko e, njih govori o zastupljenosti lokalnih i regionalnih političara te kako bi oni trebali raditi na podizanju svijesti te kako bismo trebali iskoristiti učinkovitije nevladine udruge te e, organizacije civilnog društva u radu odbora regija, ali i u radu drugih institucija. Isto tako tu se spominje osnivanje regionalnih e, centara u nekim mjestima. Stoga moje pitanje je sljedeće. Bolja regulativa, bolje donošenje zakona. To podrazumijeva i predstavnike te činjenicu da budete zastupljeni. Ovdje imamo problem sa lokalnim nadležnim tijelima. E, mislim da bi bilo vrlo zanimljivo vidjeti neke informacije o tome kako te nevladine udruge baš kao i predstavnici odbora regija, do koje mjere oni doista zastupaju svoje zajednice i pobrinuti se da kad govorimo o boljem donošenju zakona i boljoj, boljoj regulaciji, da smo sve obuhvatili tim načelom. To je prvo. A drugo se odnosi na vladavinu prava. E, na stranici 8 engleske verzije ovdje se govori dakle potpuno iskorištavanje mogućnosti financiranja za organizacije civilnog društva i to se nadovezuje na ono što sam malo prije rekla, a to je dakle da se osigura da te organizacije doista zastupaju zajednicu. A isto tako moramo se pobrinuti da to ne budu uobičajeni osumljenici. Dakle, moramo paziti dakle, da čujemo različite glasove. Dakle, osobe s invaliditetom, predstavnici Roma, i tako dalje. Dakle, moramo osigurati da te skupine sve budu zastupljene. Vladavina prava uključuje i pristup pravde te provedbu vladavinu prava. I mislim da bi se trebao pripremiti godišnji izvještaj o o zastupljenosti žena te o tome kako žene mogu iskoristiti mjere pravne zaštite i ako mogu. E, rodna ravnopravnost je također jedna od vrijednosti sadržena u ugovorima. Stoga voljela bih e, vidjeti malo više podataka na, u dokumentima upravo na ove teme. A kako ćemo to učiniti? Tako što ćemo povećati proračun AIGE-u i isto tako prikupljati statističke podatke koji će biti podijeljeni po spolovima. Evo, recimo to je jedan način da se prikupi više informacija na razini Europske unije. Hvala. Evo, ja ću nastojati biti kratak, iako su ova pitanja vrlo bitna. Prvo, percepcija europskog zakonodavstva u zemljama članicama. Da, ja mislim da je eh, komisija svjesna te percepcije Sad, je li ta percepcija dobra ili loša, a tu je. E, zakonodavstvo Europske unije uvijek dolazi sa e, teretom. Dakle, e, raditi puno na važnim stvarima, raditi manje na manje važnima. Znate za taj logo. A gospođa von der Leyen je rekla one in, one out. To je dakle je prijedlog jednog novog pristupa kojim se želi smanjiti administrativno opterećenje koje stvaraju propisi Europske unije na krajnje korisnike. Tako da očito je da postoji jedna stvarnost u kojoj propisi, <clears throat> propisi Europske unije mogu stvoriti e, teret krajnjim korisnicima i tu treba biti jako pažljiv. A s druge strane, ono što se prikazuje kao ograničenje od, e, koje proizlazi iz propisa Europske unije, to zapravo nije to. E, prilikom prijenosa, dakle to je uljepšavanje, e, neke zemlje članice prilikom prijenosa zakonodavstva Europske unije u nacionalno zakonodavstvo tu onda još dodaju neke svoje elemente, a sve to onda nastoje progurati pod e, to da je to nametnula Europske unija. Tako da kad smo usvajali izvješće 2016. Imali smo dakle jednu odredbu upravo o tom e, uljepšavanju e, i tu smo napomenuli zemljama članicama da, e, da prilikom prenošenja europskog zakonodavstva u nacionalno ne pokušavaju unijeti dodatne odredbe kojima će opteretiti korisnike. Zatim, predstavničku demokraciju imamo u Europskom parlamentu. i bojim se da nikada i nigdje nećemo uspjeti postići e, savršenu zastupljenost svih sektora i zajednica i zemalj, među zemljama članicama. E, najveće sudjelovanje smo imali na direktivu o ljetnom radnom vremenu i tu smo dobili 4,6 milijuna mišljenja. 4,6 milijuna. Je li to e, predstavlja svih? Ne, <laughs> ne zato što su je gotovo 3 milijuna e, zato što je 3 milijuna mišljenja bilo identično i svi su došli iz jedne zemlje članice. Tako da kad to gledamo moramo naravno analizirati cijelu Europsku uniju. Naravno e, broj primljenih mišljenja pokazuje da e, postoji problem, da je problem možda izraženiji u jednoj zemlji članici, ali to opet ne znači da je to, da to predstavlja sve. Isto tako ne možemo osigurati da odbor regija tako, jednako tako svih zastupa. A što se tiče pristupa e, izvorima financiranja, nadamo se da ćemo u novom razdoblju imati više prilike da financiramo civilno društvo I tu se slažem s vama. Ako već želimo razviti novi dijalog i novu kulturu vladavine prava, to bi apsolutno trebalo e, uključiti čitav niz aktera i različite aktere od onih koji su do sada sudjelovali u tome. A što se tiče jednakosti i pristupu pravdi, vrlo je interesantno pročitati političke smjernice nove predsjednice komisije Dakle, jako se puno nagla, jako, snažan se naglasak stavlja na vladavinu prava i dakle na to na koji način sve to najbolje uskladiti kako bismo dobili najbolje moguće rezultate. Hvala vam. Hvala. E, ja sam se nadala da je to to od pitanja, ali izgleda da imamo još jedno. Karen, izvoli. Hvala. Evo, meni je žao što sam propustila vaša izlaganja. E, jako velik broj ljudi sudjeluje u javnim saslušanjima. Kako možemo osigurati da će ih Europska komisija ozbiljno saslušati s obzirom na recimo kod reforme autorskih e, prava e, nešto je izmanipulirano od strane Europske komisije kako bismo sada mogli izbjeći to. budući da na tim saslušanjima sudjeluje sve više ljudi. Jer ljudi moraju smatrati da se njih e, ozbiljno shvaća. Da, to je nešto što vrlo ozbiljno shvaćamo. Dakle, to je dokaz da o, mišljenja koja se uzimaju za vrijeme tih saslušanja da se o tome vodi računa. Sa, proveli smo isto tako ocjenu učinka tih novih inicijativa i mm, saželi smo sve što smo dobili za vrijeme savjetovanja i u memorandumu smo pokušali ukratko analizirati mišljenja koja smo dobili za vrijeme savjetovanja, faze savjetovanja a jedna stvar koja se odnosi na to jesu li sva mišljenja stvarno zastupljena i komisiji je vrlo teško dakle analizirati sva mišljenja koja je dobila na tu temu i zaključiti što zastupa interese koje skupine društva. Mi smo stvarno pokušali napraviti najbolje što možemo o time što smo sažili mišljenja i donijeli konačnu arbitražu. I na kraju zadnju riječ imaju su zakonodavci, dakle vijeće i vaša institucija. Hvala vam na vremenu i što ste odgovorili na neka vrlo teška pitanja. I e, sigurna sam da ćemo se na tu temu vratiti u sljedećih nekoliko mjeseci. Hvala vam što ste nam došli u goste i što ste odgovorili na naša pitanja. A sada sljedeća točka dnevnog reda je, je izlaganje gospodina Andreja Rede. On je član e, Visoke radne skupine o umjetnoj inteligenciji. On će predstaviti dva izvještaja koje je već predstavila dvije radna skupina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 Zovem se Andreja Renda, kao što ste rekli. Ja sam jedan od 52 člana skupine na visokoj razvini za umjetnu inteligenciju. Radi se dakle o obuhvatnoj skupini. Ja ću staviti u kontekst svoje prezentacije i na koji način je uopće ispostavljena grupa, kako nam je dan mandat, kako je osmišljen, a reći ću nešto i o kontekstu u kojem obavljamo svoje zadaće i e, u kojem pokušavamo ispuniti mandat koji nam je dan. Neću davati e, nekakvu e, obuhvatnu prezentaciju vezanu uz izazove umjetne inteligencije. Meni se čini da to nije najbolji način da iskoristimo vrijeme s obzirom na publiku, ali naravno ako budete imali bilo kakvih dodatnih pitanja nakon prezentacije ili želite da nekakve e, izjave koje dama produbimo i bolje istražimo, slobodno izvolite. Razvoj rasprave o umjetnoj inteligenciji na razini Europske unije nešto što je započelo prije mnogo godina. Međutim, jedan od ključnih e, trenutaka u oblikovanju politike povezane s umjetnom inteligencijom nešto što je povezano izravno e, sa e, Europskim parlamentom. Zapravo prvi korak bila je rezolucija koja se ticala razvoja robotike zato što je prvenstveno stavila naglasak na hitnost istraživanja potencijalnih izazova i e, potencijala umjetne inteligencije, a isto tako e, je to rezolucija koja je iznijela niz točaka za akciju koje su izravno povezane sa onime što Europska komisija treba učiniti. Naime, Europski parlament je pozvao Europsku komisiju da pripremi zakonski okvir koji se na to odnosi. Europski parlament je u određenoj mjeri dao doprinosi time što je pokrenuo niz rasprava povezanih s ovom temom. Spomenut ću samo dvije. Prva je potencijalna rasprava o tome trebali ili ne primjerice pametnim autonomnim robotima dati pravnu osobnost i e, relativno neovisnim inteligentnim sustavima umjetne inteligencije. Drugo pitanje je bilo pitanje upravljanja. Je li potrebno uspostaviti agenciju načelno govoreći, koja se bavi pitanjima umjetne inteligencije ili učincima umjetne inteligencije na razini Europske unije. To su rasprave koje su i danas aktualne. U Europskoj komisiji je nakon tog inicijalnog koraka Europskog parlamenta došlo do niza inicijativa. Učinjeno je nekoliko stvari, ja ću spomenuti samo dvije, ali ponavljam, rasprava je mnogo obuhvatnija od toga. Spomenut ću dvije. Prva je stvaranje Uspostavljanje skupine na visokoj razini e, koja se bavi pitanjem umjetne inteligencije, koja prvenstveno e, uključuje Europsku komisiju, ali isto tako i ostale europske institucije i e, države članice, iako je prvenstveno to neovisno savjetodavno tijelo Europskoj komisiji. Također tu je i razvoj etičkih smjernica načela za korištenje umjetne inteligencije i ako moguće govoriti također o njihovoj operacionalizaciji, dakle korištenju tih smjernica u praksi e, gdje to mogu koristiti oni koji oblikuju e, umjetnu inteligenciju, ali isto tako i korisnici. Druga inicijativa je niz preporuka Tome ću se vratiti za trenutak. Velika, e, druga velika inicijativa Europske komisije koja je možda zanimljiva ovoj publici jest i uspostavljanje onoga što je u konačnici e, se pretvorilo u prilično veliku platformu za raspravu o najvažnijim, najhitnijim pitanjima vezanima uz politiku umjetne inteligencije. To je takozvana AI Alliance, Savez za umjetnu inteligenciju. Dakle, platforma koja je pobudila ogroman interes među dionicima i danas ima više od 4000 registriranih sudionika. E, radi se dakle o E, nizu e, aktera koji su dali ogroman broj inovativnih i zanimljivih ideja kojima su se među ostalim bavili stručnjaci u skupini na visokoj razini, a koji su potekle od platforme. Sada ću se vratiti na rad e, skupine stručnjaka na visokoj razini za umjetnu inteligenciju, dakle AI HALEG. Tu postoji zapravo jedna tema koju svi vide, a možda se o njoj ne govori. Naime, Postoji posvećenost da se pokrene inicijativa vezana uz e, posljedice umjetne inteligencije na ljude i društvo. I to je spomenula i e, uskoro predsjednica komisije gospođa von der Leyen. Ono što je za ovaj odbor možda ipak najvažnije jeste rad na etičkim smjernicama. Mi smo krenuli sa vrlo jednostavnim mandatom na početku, a s vremenom je on postao nešto složeniji. Jednostavni mandat koji nam je dan na početku bio je izdvojiti ključne etičke principe koji se odnose na umjetnu inteligenciju i koji će odražavati pristup Europske unije umjetnoj inteligenciji. Dakle, svi smo već čuli e, tu frazu koja se svuda pojavljuje made in Europe, e, napravljeno u Europskoj uniji. I zapravo i ovo bila osnovna ideja da se osmisle neke etičke smjernice koje su namijenjene europljanima u skladu su sa europskim vrijednostima. Postavilo se pitanje koji bi to etički principi bili zapravo najprikladniji za kontekst Europske unije. Čim smo pokušali s time radmiti odmah se pojavio niz komplikacija koje su, ja bih rekao, bile prilično potrebne. Naime, etička načela općenito nisu nešto što prema mojem mišljenju e, treba e, rad skupine na visokoj razini. Naime, privatne korporacije, privatne udruge, nevladine udruge već su e, izdvojile ključna etička načela informatički stručnjaci koji rade na oblikovanjima softvera i umjetnoj inteligenciji također su izdvojili osnovna načela. Dakle, možemo reći da nam ne nedostaje etičkih načela koja su prepoznata kao takva kada se radi o umjetnoj inteligenciji. I sva se ta načela vrte oko iste stvari, dakle o transparentnosti, o poštenosti cijeloga postupka, o ishodima, o e, algoritamskih odluka koje se donose, o obvezi e, nediskriminacije i tako dalje. E, to su uglavnom pitanja koja se ponavljaju u većinu dokumenata. Skupina na visokoj razini jest sjela i proučila sva ta dosad izdvojena načela i mi smo zapravo krenuli sa radom na prvom skupu zajedničkih načela i odmah smo shvatili da je Europa drugačija. Europska unija je drugačija u smislu da temeljna prava i ključna načela i vrijednosti su već ugrađena u naše ugovore u veliki broj e, različitih zakonskih akata. Dakle, jednostavni popis etičkih načela definitivno nije nešto što služi na čast E, činjenici e, da postoji općenito cijela rasprava koja se tiče tehnološkog aspekta i razvoja umjetne inteligencije, a koja se naslanja na već e, ugrađene etičke principe u naše zakonodavstvo. Dakle, pitanje se postavilo na koji način izdvojiti ta etička načela u temeljnim pravima koja su ugrađena u ugovore. E, konkretno u onim pravima gdje postoji konkretna manifestacija i operacionalizacija koja se odnosi na rad Europske unije, ali koja se također odnose na ljudska bića i na određene ranjive skupine. Dakle, to je nešto što nadilazi taj pravni aspekt ili pitanja državljanstva, e, ako mi dozvolite da to tako kažem. Donesena je odluka da etička načela prvenstveno trebaju biti ukotvljena u temeljnim pravima. A ono što nazivamo etičkom umjetnom inteligencijom prvenstveno treba biti umjetna inteligencija koja poštuje pravo e, kakvo je ono danas ili kako će se oblikovati u budućnosti. Dakle, jedan od ključnih elemenata nije bio tu na samome početku. E, poanta je da mi danas ne govorimo samo o etičkoj umjetnoj inteligenciji, već o vjerodostojnoj umjetnoj inteligenciji e, koja je pravno sukladna. Uz tom taj uvjet e, da umjetna inteligencija bude sukladna zakonu, pojavila su se i nekakva načela koja možemo nazvati e, načelima koja su vezana uz postsukladnost. Dakle, etika postsukladnosti. Nakon što je nešto u skladu sa zakonom, kako onda usmjeriti to u smjeru vjerodostojnosti. Dakle, drugi veliki stup našeg rada jest izdvajanje određenog broja e, ključnih etičkih načela, a koja se nalaze u našim smjernicima, a koja su tu da bi nas usmjeravala, drugim riječima koja su tu da bi e, usmjeravala razvoj uvjetne inteligencije i smatraju se preduvjetom da bi se među građanima, među institucijama i u privatnom sektoru, u nevladinom sektoru izgradilo povjerenje prema umjetnoj inteligenciji i sektoru koji se njome bavi. E, reći ću o tome nešto više, ali želim kao prvo dati cijelu sliku jer postoji treći stup. Treći stup je sljedeći. Ako želite biti dostojni povjerenja, dakle vjerodostojni, a željeli smo stvoriti preduvjete za višu razinu povjerenja, posebice na afera poput Cambridge analitike i mnogih drugih događaja koji su zapravo doveli do toga da je došlo do narušavanja povjerenja u digitalne platforme, u tehnologiju, uh, u um, intenzivno korištenje umjetne inteligencije. Dakle, nakon uh, što je se sve to dogodilo, E, odlučili smo se da izgradnja vjerodostojnosti treba počivati i na tom trećem stupu, a to je društvena otpornost umjetne inteligencije u smislu sposobnosti jamstva funkcioniranja umjetne inteligencije kroz vremenski period te e, činjenicu da se oni koji razvijaju umjetnu inteligenciju moraju pobrinuti da su uspostavljeni svi zaštitni mehanizmi, da su uzeli u obzir sve moguće probleme s funkcioniranjem, da su učinili sve što se može učiniti kako bi e, stvari 100% funkcionirale e, u 100% vremenu jer kiberprostor je prilično složen prostor. Činjenica je da ne može sve 100% funkcionirati e, cijelo vrijeme, ali važno je da se pokaže da je učinjeno sve što se moglo učiniti da bi se to po mogućnosti postiglo. Dakle, upravljanje koje se tiče sigurnosnih pitanja i pouzdanosti e, također je nešto što je sastavni dio ove slike o vjerodostojnosti. Dakle, ono što je inicijalno bila etička umjetna inteligencija sad je postalo vjerodostojnom umjetnom inteligencijom, e, odnosno um, nečime što počeva na ova tri stupa. More in depth in the um, guidelines that we have uh, adopted and published on the 9th of... 9. travnja ove godine na dan digitalnog obrazovanja objavljene su ove smjernice. Ta četiri etička načela su popisana u tim smjernicama, pretočena su sedam uvjeta. Innovative feature that might one day, one of the days, <laughs> one day, uh, be translated into... I jednoga dana će biti pretočena u konkretniji zakonski okvir. Mi smo napravili prvi pokušaj da pretočemo te uvjete u jedan evaluacijski popis. To je poduži popis, popis kojem je inicijalno bio cilj samo um, samoprocjena. Eh, radilo se o popisu koji bi oni koji se bave umjetnom inteligencijom mogli koristiti da provjere da je ono što čine u skladu sa vjerodostojnom eh, umjetnom inteligencijom. Vrlo je važno da E, se ima na umu da je to zapravo e, popis koji je bio popis za samoprocjenu. E, sadržavao je 139 elemenata, ali to je prvi pokušaj, prvi pokušaj da se na neki način obuhvati ono što godinama smatramo etičkim principima bez bilo kakvih konkretnih provedbenih uputa zapravo se pokušalo neki način dati nešto konkretno onima koji oblikuju E, šire ili čak koriste umjetnu inteligenciju da znaju koja si pitanja trebaju postaviti i kojim redoslijedom da bi se pobrinuli da proces razvoja i proces koji prati diseminaciju te umjetne inteligencije prate svi potrebni e, zaštitni mehanizmi e, da bi se moglo smatrati da se radi o umjetnoj inteligenciji koja je vjerodostojna. Mi smo radili na tom popisu u kontekstu koji se potpuno razlikuje od današnje atmosfere. Ehm, govorili smo zapravo o atmosferi u kojoj je to nastojalo. Kontekst u kojem smo mi to razvijali je kontekst u kojem je Europska komisija, posebice glavna uprava Connect, govorila da je politika koju su skloni samoregulativa i da je zapravo politički pristup koji se želi primijeniti čekaj i vidi što će se dogoditi zato što bi e, zapravo e, takav pristup e, u konačnici mogao dovesti do spontane konvergencije. Dakle, smatralo se da će taj, ta umjetna inteligencija postati nekakva vrsta katalizatora koja će industriji omogućiti da joj se stajališta zbliže. Ne trebamo na to trošiti previše riječi, znamo da se situacija danas promijenila. Predsjednica, e, buduća predsjednica komisije von der Leyen objavila je da će e, krenuti s inicijativom koja će se ticati posljedica umjetne inteligencije. Jedino što o tome za sada znamo jest da naša evaluacijska lista predstavlja sastavni dio te inicijative koja će se pokrenuti. Što sada činimo na tom planu i onda ću prijeći na drugi rezultat. Kad smo predstavili vjerodostojnu umjetnu inteligenciju i smjernice za vjerodostojnu inteligenciju, odmaknuli smo se od onoga što smo imali na samom početku procesa. Krenuli smo sa jednom obuhvatnom pilot eh, vježbom Pozvali smo organizacije, nevladine udruge, dakle civilno društvo da pokušaju koristiti tu evaluacijsku listu za koju mi znamo da je još uvijek gruba verzija, nipošto nije finalni proizvod, kako bismo vidjeli na koji način se ona može e, pročistiti kako bi bila korisnija specifičnim sektorima, specifičnim sektorima, e, specifičkim e, korisnicima, čak specifičnim kompanijama a vezano uz rizike koje e, sustav umjetne inteligencije generira. Dakle, proveli smo jednu obuhvatnu anketu. Rezultati polako stižu, anketa traje do kraja mjeseca. Svakako ćemo imati nekoliko stotina rezultata, nadamo se. I to je zapravo pokušaj da se procjeni Jesu li stavke na popisu stavke koje je lako provesti, razumljive ili predstavljaju opterećenje za one koji se listom koriste? Mogu li se kompanije ili oni koji rade na razvoju umjetne inteligencije već osloniti na standardne operativne procedure? Tu je naravno i opća uredba za zaštitu osobnih podataka jer postoje određena preklapanja. Dakle, možda ako se zaista vidi gdje postoje velika preklapanja možemo u određenoj mjeri smanjiti opterećenje ne ponavljajući iste zahtjeve. Također, e, krenuli smo i sa dubinskim intervjuima, mi ih zovemo deep dive intervjui kroz AI for EU, umjetna inteligencija za Europsku uniju, projekt koji je sada završen. Obavljeno je 50 intervjua sa različitim e, kompanijama, različitih veličina, dakle ne samo korporacijama, već isto tako i s pojedinačnim istraživačima, javnim ustanovama, organizacijama kako bi se vidjelo može li se popis zaista koristiti u praksi te dobiti određene preporuke i savjete što možemo s time učiniti. Također smo dali priliku AI Alliance-u, dakle Savezu za umjetnu inteligenciju, da otvorenije govori o specifičnim aspektima eh, liste te prikupljamo i te komentare. E, jučer sam saznao da ćemo povratne informacije dobiti 12. prosinca. Od 16. prosinca kreće e, rad na reviziji popisa, tada je naš sljedeći sastanak naime zakazan i nadamo se da ćemo u konačnici imati mnogo iskoristiviji rezultat koji će biti prvi takav u općenito političkom okružju koje se odnosi na umjetnu inteligenciju. E, nitko još do sada nije došao do te razine. E, možda smo griješili, ali mi smo ipak pioniri. Kada kažem mi, ne mislim samo na skupinu na visokoj razini, već na institucije ako odluče prihvatiti ovaj pristup. Činjenica jest da mi još uvijek ne znamo za što će se taj popis koristiti. ću vam jedan primjer, ali to zaista nema nikakve veze sa stvarnošću. Evo ja to sad izmišljam, dakle spekuliram. Možda nam netko kaže da je primjerice evaluacijski popis nešto što će se koristiti za proces certifikacije. Dakle, kompanije koje žele postići tu razinu vjerodostojnosti vezano uz umjetnu inteligenciju ili im je to nekakva težnja, ili se možda to traži u određenim situacijama, e, to znači da bi ta lista zapravo trebala biti nešto e, čemu se mogu pripisivati ocjene, e, čemu se može pripisati nekakva vrsta praga koji se mora ispoštovati. Dakle, ja ocjenjujem, poduzimam dovoljno mjera da bi se moj proizvod mogao nazvati vjerodostojnim. Ako je to e, lista koja će ostati isključivo u domeni soft law e, onda zaista nećemo e, morati voditi takve brige. No u svakom slučaju ja ću vam vrlo rado dati najsvježe informacije kad mi budemo znali više. I to ćemo više znati kada Europska komisija konačno da svoj prijedlog. Ja sam na nekima od ovih pitanja e, ekstenzivno radio u sklopu svoje akademske karijere. Mi znamo da će u prvih sto dana sljedeće komisije biti pokrenuta inicijativa i da ćemo morati zapravo imati e, studiju učinka za početak inicijativa, već tada će se analizirati koje političke opcije postoje. Također se trebati e, provesti proces savjetovanja vezano uz prijedlog inicijative. Tako stvari funkcioniraju u Europskoj uniji, tako da će prijedlog doći i do vas. Mislim da ćemo dosta toga znati prilično rano u cijeloj fazi, zato što je jedan dio pripremnog rada već započeo i e, uključuje zapravo veliki dio posla koji će se obavljati u prvih sto dana. No mislim da tek nakon što krene ta prva inicijativa e, moći ćemo vidjeti stvarni prijedlog. Evo ovo je prvi dio. Ja sam naravno spreman e, čuti vaša pitanja vezano uz ovaj evaluacijski popis. Želim samo reći da mi nećemo za sada raditi na reviziji e, svih smjernica, dakle cijelih smjernica, već samo na evaluacijskoj listi i smjernice za sada nisu predmetom revizije. A sada bih želio reći nešto o ovom drugom traku aktivnosti, drugom rezultatu rada naše radne skupine, a to su e, preporuke za politiku i investicije. 26. lipnja ove godine objavili smo jedan dokument. Radi se o prilično obuhvatnom skupu preporuka e, koje su pripremljene sa sustavnog gledišta, odnosno sustavnog pogleda na umjetnu inteligenciju i e, nastojimo se pobrinuti da oblikovatelji politika budu svjesni da moraju uzeti u obzir sve te elemente. Ne postoje e, sustavi umjetne inteligencije, ekosustavi umjetne inteligencije koje možemo e, smatrati uspješnima ili koji cvjetaju bez odgovarajućih katalizatora, a to su adekvatne vještine i razina osviještenosti među stanovništvom, organizacijama civilnog društva, a naravno i među korporacijama. Vještine koje trebamo u korporacijama i u javnim ustanovama svakako su važan element. Vi nemate razvoja eh, umjetne inteligencije, niti tog ekosustava, ako nemate propise koji su pogodni za inovativna rješenja u dugome roku. O tome sam već govorio ranije. Dakle, e, pokušaj je da se da jedan skup preporuka. Spomenut ću vam samo par da vidite e, otprilike kakav je to sustav, da dobijete neku ideju. Mislim da je najvažniji dio preporuka, iako će se mnogi od mojih kolega ovdje složiti, zato što svi radimo na različitim pitanjima, jest sljedeće, barem za odbor Juri. To je jedno distinktivno obilježe. Naime, pokušavamo predložiti opći sustav koji se temelji na riziku. Ne tražimo od svakog proizvođača proizvoda koji se temelji na umjetnoj inteligenciji da pripreme e, istu, da pripreme istu vrstu zaštitnih mehanizama ili da primjene iste e, okolnosti. Dakle, postoje različite razine rizika i mi odgovornost, kako pravnu, tako i osobnu, prebacujemo na subjekte koji će razvijati i diseminirati umjetnu inteligenciju, djelomično je na one koji će ih koristiti, ali prvenstveno na one koji osmišljavaju umjetnu inteligenciju, na njima je da procjene rizik koji nastaje i da primjene adekvatne mjere. Važno je naglasiti da mi zamišljamo E, da bi sustav koji se temelji na riziku pratile u velikoj mjeri razmjerne mjere koje su u skladu s tim rizikom. Sustav ne smije biti preoprezan, ali istovremeno priznajemo vrijednost e, načela predostrožnosti koje su ugrađena u ugovore i svaki puta kad dođe do rizika E, moramo priznati da je teško procijeniti kolika je razina rizika e, određene aplikacije umjetne inteligencije. E, ako posljedice nisu poznate, to je trenutak kad stupaju na snagu zaštitni mehanizmi, bolje je plasirati na tržište nešto što ima predvidljive posljedice nego nešto što nema. Bolje spriječiti nego liječiti. To je dakle to načelo predostrožnosti koje primjenjujemo. Sustav smo dakle gradili na taj način, a to je vrlo važno zato što je odgovornost za proces procjenu rizika na onima koji razvijaju i diseminiraju umjetnu inteligenciju. Također smo proučavali na koji način umjetna inteligencija prožima društvo, širi se društvom. I radi se o tome da nisu samo pojedinci ti koji su u interakciji s umjetnom inteligencijom, već su različite proizvodi e, koji se temelje na umjetnoj inteligenciji u interakciji jedni s drugima. Dakle, treba nam sustav koji dobro funkcionira. Naime, često se znalo događati da imate u laboratorijskim uvjetima sustave koji fantastično funkcioniraju, ali stvari se potpuno raspadnu u stvarnim životnim okolnostima kad ti sustavi e, počnu interakciju sa drugim sustavima. Dakle, svatko tko razvija ili plasira na tržište imjetnu inteligenciju e, mora razmišljati i o učinku na krajnjeg korisnika, na društvo, na ekonomiju, na okoliš, ali isto tako provjerava je li potrebno poduzeti neke dodatne mjere, čak i nakon prodaje sustava, kako bi se uistinu um, pobrinuli da je vjerodostojnost sačuvana. E, ako želite, možemo reći da se zapravo radi o evoluciji e, sustava s nekim ključnim elementima koji se mogu predvidjeti i koji su povezani s umjetnom inteligencijom. Još jedan od problema koji se javlja jest tipični problem s kojim će se Europski parlament uvijek suočavati, a to je potreba za agilnim političkim oblikovanjem. Naime, umjetna inteligencija se brzo razvija, problemi i rizici se konstantno mijenjaju, zakonodavci, ne samo Europski parlament naravno, nego zakonodavci diljem svijeta hvataju se u koštac sa praćenjem dinamike tehnološkog razvoja. To ne znači da trebate odustati, to samo znači da se i oblikovanje politike mijenja, više se počinje temeljiti na načelima i više se temelji na ishodu, a sve ono što je između trebalo bi zapravo postati i življim, fleksibilnim, agilnim. Stoga, razvoj regulatornih tehnika poput eksperimentalnog oblikovanja politika, testiranja rješenja prije nego što ih se u potpunosti plasira na tržište i slično. Sve je to nešto što će se morati naći pod kapom oblikovanja politike Europske unije jer ono što smo shvatili u našem poslu je da ne samo da zakonodavci, zakonodavci Europske unije ili oblikovatelji politika načalno, e, niti e, tijelo za standardizaciju, e, odnosno za normizaciju, mogu uistinu dovoljno brzo pratiti dinamiku promjena na primjer kad e, pripremam nekakav stručni rad o određenim oblicima tehnologije ponekad e, za dva tjedna mogu ga napisati ponovno zato što se e, jednostavno stvari toliko brzo mijenjaju. Ista je stvar i sa donositeljima politika. Ja ću rado čuti pitanja vezano uz ove smjernice. I na kraju posljednja stvar. Kamo dalje? Mi ćemo dakle revidirati E, evaluacijsku listu, imamo smjernice, ali mi imamo mandat do sredine 2020. godine. Što ćemo činiti do tada? Organizirat ćemo niz sektorskih radionica kako bismo bili sigurni da te političke smjernice sada budu prilagođene specifičnim sektorima koje mi smatramo posebno važnima. Morali smo biti selektivni jer nemamo neograničene resurse na raspolaganju ono što činimo sada jest da smo počeli raditi na nekoliko paralelnih fronti. E, izdvojili smo tri sektora u kojima želimo stupiti u interakciju sa dionicima i želimo stvari učiniti svrsishodnijima. Prvi je sektor javni sektor, javne usluge, primjerice prepoznavanje lica e, u, za potrebe carine, ali isto tako i neke druge situacije. Drugo proizvodnja jer smatramo da u proizvodnji posebice onome što zovemo aplikacijama B2B, dakle poduzeće poduzeću, mnogo možemo učiniti u smislu buduće konkurentnosti i čak održivog razvoja. I treće je zdravstvena skrb. Jer zdravstvena skrb uistinu za sobom povlači niz vrlo specifičnih problema, ne samo etičkih, već i metodoloških i postupovnih kad se radi o e, korištenju e, sustava umjetne inteligencije koje uistinu treba razmotriti vrlo pozorno a isto tako zdravstvena skrb je jedan od sektora u kojima se situacije u proteklih nekoliko godina razvijaju mnogo brže nego u drugima. To su tri sektora kojima se mi bavimo. Imat ćemo dakle posebne e, aktivnosti i za financijske usluge i poljoprivredu, ali ne možemo to napraviti u sklopu e, skupine na visokoj razini. E, ja to radim u sklopu svojeg stručnog rada. Imamo također i posebnu grupu koja se bavi umjetnom inteligencijom i kibersigurnošću zato što smatramo da posebice kada se radi o sustavu certifikacije koji se javlja u tom području, postoje e, područja za daljnji razvoj. I na kraju zaključak. Ovo je važno, ali ne zato što je umjetna inteligencija važna. Umjetna inteligencija je potpunosti nevažna. Ako mi kažete da bi Europska unija mogla dostići svoje ciljeve održivog razvoja do 2030 ili nakon toga bez umjetne inteligencije, ja bih bio posve zadovoljen bitka koju mi vodimo u skupini na visokoj razini nije bitka u kojoj se pitamo što Europska unija može učiniti za umjetnu inteligenciju, već upravo obrnuto. Umjetna inteligencija može učiniti fenomenalne stvari za Europsku uniju. Dakle, kombinacija umjetne inteligencije i interneta stvari nešto što je dobitna kombinacija i što može uistinu učiniti mnogo i za povjerenje za održivi razvoj i konkurentnost. Spreman sam odgovoriti na ta pitanja ako vas zanima. Znam da to nije možda nešto što je u samoj nadležnosti odbora Juri, ali općenito činjenica je da se rad na etičkim smjernicama uvijek usredotočuje na izazove, ali mislim da isto tako tu postoje i fantastične prilike, potencijal koji treba iskoristiti. Dakle, izvolite s pitanjima. Hvala. Hvala vam na ovoj e, detaljnoj prezentaciji. Imam dugačak popis e, zastupnika koji žele postaviti pitanje, tako da ću vas grupirati u skupine por tri. Prvo troje, izvolite. Hvala vam. Evo, glava će mi eksplodirati. Što umjetna inteligencija može učiniti za Europu? Hvala vam na tom pitanju i sigurna sam da će druge kolege pokriti druge aspekte, ali ja vas želim, vam želim postaviti pitanje o nediskriminaciji i e, poštenju, zato što je to je i jedan od ključnih e, načela, to je zahtjeva. I kako ste odredili recimo algoritam kojim se neće diskriminirati e, žene recimo? Hvala vam na ovoj vrlo interesantnoj e, prezentaciji. Drago mi je da nam niste pružili e, jasne odgovore i rješenja još uvijek. Voljela bih čuti više detalja o, tome od čega se sastoji taj popis e, ocjene zato što jako puno problema vezanih s umjetnom inteligencijom jest je kako osigurati odgovornost, raznolikost, e, razvoj, kako se pobrinuti da umjetna inteligencija e, zastupa svo stanovništvo, ne samo jedan njegov dio je li to e, zapravo sinonim za tehnologiju koju ne razumijemo, umjetna inteligencija? Možete li nam objasniti kako ste vi to definirali, umjetnu inteligenciju, vi i vaša radna skupina? I hvala vam što ste e, toliki naglasak stavili na e, povjerenje. Hvala vam, gospodin Brer, izvolite. Evo ja imam tri pitanja. Hvala vam na ovom izlaganju. Kao prvo, Drago mi je da je komisija željela iskoristiti preporuke vaše radne skupine kao temelj za donošenje zakonodavstva, iako to zapravo nije trebalo biti tako. Možete li komentirati kritike koje sam ja čuo, a to je da je industrija dominirala tom eh, radnom skupinom, te da je utjecaj eh, civilnog društva vrlo slab. I to je prvo pitanje. Drugo pitanje, hoće li se rezultanti e, vašeg rada koristiti za donošenje zakona? I e, je li, jesu li podaci objavljeni od strane Njemačkog povjerenstva za podatke? Kad govorimo o etičkoj umjetnoj inteligenciji, što vi smatrate da nije etičko? Možete li nam dati neke primjere? I treće, koja prava građani koji su negativno pogođeni e, mogu imati. Recimo, ako se donese odluka koju ne razumiju i protiv koje se žele žaliti ili provjeriti, hoće li biti kriv algoritam koji ne funkcionira kako treba, e, pa diskriminira ili kako to planirate riješiti. Hvala možete odgovoriti na ova pitanja, pa ćemo onda sljedeća tri pitanja. Tri zastupnika. Dakle, što umjetna inteligencija može učiniti za Europu? To je bilo prvo pitanje. što smo do sada vidjeli? I to će vjerojatno pokriti i još neka pitanja. Što smo vidjeli do sada s umjetnom inteligencijom je uglavnom rezultat e, goleme raspoloživosti to jest raspoloživosti goleme količine podataka. Evo, u dva desetljeća života interneta su stvarno dovela do raspoloživosti goleme količine podataka i to osobnih podataka koje sami korisnici stavljaju e, na internet. I to je dovelo do potrebe za razvoj umjetne inteligencije koja traži upravo osobne podatke. I zbog toga se umjetna inteligencija koristi e, kao sinonim za to. Ali zapravo mi najviše to koristimo za učenje uz pomoću strojeva, a to je zapravo samo jedna, jedan dio obitelji tih, e, te obitelji koja iznim, traži iznimno puno podataka. Dakle, makli smo se s ideje sustava koji prate određena pravila, kao što nam rade računala i softveri, Dakle, e, oni dobiju podatke i onda primjenjuju te podatke i pravile. I premjestili smo se i za to nam je potrebna golema količina podataka i to vam daje stječe se dojam da, da se tu radi o inteligenciji, ali ne, nije jer tu nema svjesnosti. Ali to svejedno može dovesti do vrlo preciznog izvršenja zadatka. Ponekad i preciznijeg od onoga što mi ljudi možemo napraviti. No to nije inteligencija. To znači da zemlje koje imaju golemu količinu podataka i za neograničeno korištenje, dakle za to učenje, strojno učenje, recimo e, Netflix i njegove preporuke ili pretraživač e, Googlea. Dakle, te aplikacije traže goleme količine podataka i što više imaju vaših podataka, bit će precizniji. Što su precizniji su učinkovitiji, e, no to isto tako ne znači da će to biti poželjno u svim slučajevima. Javio se još jedan rastući trend kod tih aplikacija, dakle između točnosti i objašnjivosti. Dakle, najtočnije tehnike su one koje se mogu najloš, najmanje objasniti, najmanje dobro objasniti. Možete postići golemu točnost i biti zadovoljni s time ako koristite umjetnu inteligenciju kako biste smanjili potrošnju energije. Ali ako ste vi e, vlada koja traži e, pristup i onda ako to ne želite dopustiti, to znači da kršite administrativno pravo. I znam za to zato što sam nedavno revidirao članke koji su objavljeni u SAD-u. E, I to su dakle e, države koje su dobivale zahtjeve za dakle slobodu informiranja Dakle, prije smo spomenuli, prije nekoliko mjeseci smo spomenuli osnivanje jednog administrativnog tijela. Dakle, jako važna načela su dakle transparentnost, objašnjivost i, i vrlo dobro obrazloženje. A tu još da niti ne, spomenjem GDPR, dakle uredbu o općoj zaštiti podataka. To očito se preklapa sa granicama koje moramo postaviti na ono što je neobjašnjivo. Zašto vam to govorim? Zato što umjetna agencija, e, inteligencija nije samo to. Imamo i druge vrste umjetne inteligencije koje nisu toliko gladne za podacima i su možda i, korisnije dakle, za produktivnost, konkurentnost i održivost. E, I tu govorim o B2B aplikacijama, dakle poduzetnika do poduzetnika. To znači da poduzetnici i istraživači iskorištavaju tu tehnologiju kako bi podatke obradili lokalno, ali to ne znači da ih prikupljaju i puštaju da idu kroz servere, centre za podatke i tako dalje. Već ih samo obrađuju. Što tu želim reći? Svi će ti podaci biti potrebni I svi će ti podaci biti potrebni za modernizaciju naše industrije, za revolucionalizirati poljoprivredu, unaprijediti zdravstvo. Mm, dakle, umjetna inteligencija ne znači da ćete da se radi na razvoju boljeg načina za slikanje selfija, već da želimo unaprijediti e, industriju poljoprivredu, a to još uvijek nismo postigli. Tako da u trenutku kad ćete pisati e, zakonodavstvo, kad ćete definirati kako će se koristiti podaci i razmjenjivati, e to su podaci koji su, e, koji će nam pomoći da umjetna inteligencija nešto učini za Europu. Jer u protivnom će to biti mm, samo niz aplikacija koje su ponekad dobre za potrošače, koje su ponekad dobre za optimizaciju pojedinih procesa, ali neće biti usmjerene prema tim važnim razvojima. Jako je važno da nastavimo s ovom raspravom. Jer ponekad se, bar u Briselu, vrlo često čuje sljedeće. Ehm, vlak s podacima je otišao. Ehm, druge gigantske tvrtke su nas pretekle. A to nije istina. Ehm, dakle, mi počinjemo sa stvaranjem umjetne inteligencije danas. Podaci koji će nam biti potrebni u budućnosti još nisu stvoreni. Tako da nije da zaostajemo za drugima. No to ne znači Mm, da moramo pronaći aplikacije koje će biti stvarno korisne. Drugo, e, pravednost, nediskriminacija. Dakle, ono što najčešće pitamo jest, jeste li primijenili specifične tehnike koje bi umanjile tehniku diskriminacije ili nepravednog ishoda? I tu se rasprava zapravo još uvijek vodi. Ja ću iskoristiti jednu uh, anegdotu samo kako, kako bih skratio ovu priču. Prije nekoliko mjeseci Microsoft je organizirao e, veliku konferenciju o znanosti podataka ovdje u Briselu. I jedna gospođa iz Microsofta je rekla nešto zbog čega sam ja kao akademika, vjerojatno bi i vi pali sa stolca. Rekla je, sretni smo zato što smo pokon riješili problem pravednosti a ja kao akademik, e, znanstvenik zapravo, čitav život se borim s tom temom i zapravo nemamo još definiciju pravednosti. A što to znači za znanstvenika koji se bave podacima? To znači da ste primijenili kodove koji odgovaraju najboljoj praksi. Riječ je o jednom postupku i tu algoritmu kažete da vodi računa o jednakim e, mogućnostima da pazi da određene etničke skupine ne budu previše zastupljene, no to ne jamči da ćete imati dobar ishod. I upravo je to sivo područje s kojim se još uvijek suočavamo. Dakle, imamo jaz u zakonodavstvu e, između to dvoje i sigurno više od 50 nijansi sive tu između. Isto tako, e, proizvođačima umjetne inteligencije kažemo da ako nađu najbolje tehnike za pravednost i nediskriminaciju, kažemo da će sve biti u redu. Dakle, odgovornost. Morate učiniti sve što ste mogli u samoj proizvodnji. To je jedno. A s druge strane, na drugoj krajnosti, uvijek moramo čuvati krajnjeg korisnika od štete koja bi nastala korištenjem umjetne e, inteligencije, bez obzira na svu odgovornost koja je upotrebljena u proizvodnji toga. Dakle, prvo Prvi pristup će se gledati kao onaj koji je jako orijentiran prema inovaciji, drugi kao zaštitnički prema potrošačima. I jedan i drugi nisu prihvatljivi. Dakle, negdje u sredini mora biti linija, dakle, što bi se trebalo načiniti prije, a što bi se trebalo učiniti da se riješe problemi u slučaju nekog algoritma. Bez obzira na to koliko je to dobro i koliko je pravedno a to svejedno može stvoriti nepravedan ishod na kraju. U slučaju kada se dva algoritma nađu, flash crashes, i onda na kraju dobijete e, pad od 9% na e, burzi. E, eto, Mm, na taj se način e, trate dolari, ali nitko nije odgovoran. Mi u Europi bismo trebali ići dalje od onoga što će raditi industrija, dakle provoditi procese. Mi bismo trebali mm, učiniti sve što možemo kako bi umjetna inteligencija bila što pouzdanja. Za sada ćete vidjeti da imamo čitav niz pitanja Jeste li razmišljali o tome? Jeste li imenovali raznolik upravljački odbor, različite proizvođače koji će raditi na tom proizvodu? E, jeste li razmišljali o svim tim ishodima? Jesu li pravedni, jesu li diskriminatorni, jesu li zakoniti ili nezakoniti? Dakle, moramo osigurati kontrolu od samog starta, iako su e, rezultat potpuno preciznog i savršenog algoritma. Tako da ta ocjena, e, popis ocjena pokušava to učiniti, no to nije ovaj još konačni proizvod. Isto tako smo pripremili definiciju umjetne inteligencije, mi u našoj radnoj skupini. Imali smo i rad jedne pod skupine i objavili smo tu definiciju. Ta definicija je dosta široka, to nije samo strojno učenje, već je to sve što može primiti informacije, na neki sofisticirani način ih obraditi, pružiti rješenje u obliku savjeta ili aktivnosti. E, vrlo rado ću vam poslati link na taj dokument, ali vjerujte, nije bilo e, jednostavno pronaći definiciju umjetne inteligencije oko koje bi se svi stručnjaci složili. E, ideja je da to zapravo nije ni trebala biti uredba od samog početka i ta je ideja važna. To ne znači da smo mi razvili sustav koji bi se koristio isključivo kao sustav samo ocjene, ali nismo radili u smjeru nečega što bi se moglo operacionalizirati u zakonodavnom propisu. Jedan dio moje aktivnosti jest bolja regulativa i donošenje politika, stoga ja znam kako se, kakva politika mora izgledati da bi bila primjenjiva. E, tako da to moramo učiniti sada. Potpuno mi je jasan taj izazov. Isto tako sam rekao Europskoj komisiji da je to izazov i da e, što prije moramo znati čiji je taj, koja je zapravo namjera, krajnja namjera. Jer mi moramo znati koja će biti zapravo krajnja svrha te, e, tog popisa. Skupina je vrlo raznolika, tu ima jako puno dionika i to je već nekoliko puta istaknuto. E, imamo dosta E, predstavnike industrije u usporedbi s predstavnicima civilnog društva, da to je istina. Ja, sam, ja imam iskustvo osobe e, dakle, koja je neovisna. Ja nemam nikakve skrivane namjere, ja samo želim dobro odraditi taj posao. Istina je da su pristupi različiti, ali isto tako je istina da e, smo stvarno u toj radnoj skupili imali primjerenu ravnotežu dakle kontrole. Mislim da nije industrija dominirala. E, kao što znate, ja vrlo često držim predavanja i e, volim pričati i isto tako bunim se protiv određenih argumenata s kojima se ne slažem. Jako sam strastvena zato što želim napraviti nešto što će biti korisno za Europu znam da bi većina htjela reći da mi bismo se htjeli osloniti na nešto više od dobre volje sudionika. Evo, ali ja vam samo govorim kakva je stvarnost. Niko nama ne manipulira, nikakve skrivene sile. Naš rad je priznalo i civilno društvo. Znamo u kojem smjeru idemo, znamo koji nam je sastav ali različiti elementi i različiti stručnjaci koji su prisutni u skupini su stvarno e, jako dobra kombinacija i to bismo trebali sačuvati. Moram vam reći da je to neočekivano i za mene, ja stvarno inače sam dosta skeptičan, ali do sada smo stvarno uspjeli, moram priznati, uspjeli smo održati tu ravnotežu. I analiziramo sve. Možda ćemo revidirati i smjernicu te deklasificirati rizik koje nam je Njemačko povjerenstvo za e, etiku podatak, etičnost podataka dalo. I ja ću najvjerojatnije i voditi reviziju tih e, smjernica. Čisto da vidite tko e, je preuzimao pojedine odgovornosti. A, gospodin, imam, oprostite, još par pitanja, a nemamo baš puno vremena. Evo, samo da završim sa tim neetičkim algoritmima. Evo, probat ću biti kratak. To su recimo algoritmi koji uključuju nepristrane podatke i ne učine ništa da se to isprave ili kod, koji previše zastupaju određene skupine. Ili kad u samom dizajnu algoritama su već uključeni, uključene neke predrasude. To su predrasude koje vidimo svakodnevno i to algoritam može onda još samo reproducirati. To može biti recimo previše kontrola na carini određenih pripadnika etničkih skupina, zatim odbijanje kredita ljudima koji dolaze iz pojedinih četvrti i tako dalje. Mogu bih nastaviti zauvijek. Koje, na koja prava građana se negativno utječe? Imamo u preporukama jednu preporuka koja kaže da građani se uvijek imaju pravo osloniti na e, sugovornika u obliku čovjeka. I to je jako e, važno za građane kako se ne bi kršila prava građana. I isto tako tražimo da sve one koji razvijaju umjetnu inteligenciju da uključe mogućnost e, brzo podnošenja žalbe ukoliko građani smatraju da su prekršena neka njihova prava. Hvala. Evo imamo još samo tri pitanja. Molim vas da budete kratki, a onda i vi gospodine s vašim odgovorima također. Um, uh, Hvala vam lijepa na ovoj vrlo podrobnoj prezentaciji. Um, iznijet ću jednu napomenu koja možda nije ni pitanje, jer su moji kolege već postavili neka pitanja koja sam i ja želio postaviti. Napomena je sljedeća. S umjetnom inteligencijom je zapravo došla situacija u kojoj i prva takva situacija u kojoj do zapravo velikog skoka ne dolazi zahvaljujući političkoj volji, e, niti to politika zapravo želi. Govorimo o novoj tehnologiji i o jednoj novoj tehnološkoj e, revoluciji. Sada smo u situaciji gdje zapravo zakonom uređujemo nešto post festum i neprestano smo u tom trku gdje nastojimo ići u korak sa dinamikom tehnološkog razvoja. Vi ste to dobro rekli, mi zapravo e, u ovom području regulative trčimo E, da bismo nekako išli u korak s dinamikom tehnološkog razvoja i ne uspijevamo ga uvijek dostići. I stoga se možda zapravo postavlja jedno pitanje vezano uz jedno područje koje vi možda niste spomenuli, ali povezano je također i sa primjerice prepoznavanjem lica. E, vi ste spomenuli samo e, načelno taj primjer, ali činjenica je da je to nešto što može E, koristiti različitim akterima za različite stvari. E, pogledajmo primjer Kine gdje se dovodi u pitanje ta nova tehnologija pa se postavlja pitanje ide li se u smjeru razvoja jednog društva gdje se pojedinac kao takav briše ili će to biti u službi pojedinca. Pogledajmo što se događa u e, SAD-u tko zna tko će koristiti e, određene oblike umjetne inteligencije u kojoj mjeri to postavlja e, i predstavlja rizik za sigurnost e, ljudi i njihove imovine. Idemo u smjeru čitavog niza novih pitanja koja pomalo i plaše širu javnost. Prepoznavanje lica je samo jedna od tih stvari. Hvala. Oh, Hvala na dosadašnjim odgovorima na pitanja i na ovoj zanimljivoj raspravi. E, meni je upao u oči još jedan aspekt u vašem izlaganjima i u onom pismenom dijelu koji smo vidjeli. E, mi ovdje imamo interakciju između čovjeka i stroja i naravno da s pravom se postavlja e, pitanje vjerodostojnosti, povjerenja i transparentnosti. I tu je također i pitanje e, e, onih vrijednosti koje imamo u Europi. Tu sad imamo posve drugačije pretpostavke. Znači, za programiranje stroja kada imate tu fazu, onda je to povezano sa tehničkim algoritmima. E, pitanje je sad e, da li iz tog procesa se mogu dalje generirati novi e, algoritmi. Ono što je tu važno sada pitati je gdje je odgovornost da se tu postigne transparentnost, ko će postaviti granice generiranju takvih algoritama, kako će se odvijati svi ti procesi, ko će postaviti okvire za interakciju i prije svega jedno od naših e, osnovnih načela, a to je sloboda pojedinca. E, pojedinca sloboda pojedinca e, staje na granici gdje ona ulazi u slobodu drugog pojedinca. E sada, primijenjeno na ovo, tko će kontrolirati pridržava li se cijeli sustav ovog načela. Znači povjerenje, transparentnost i apsolutna potreba za informacijama tko agira s kime i to na kojoj razini. To su po meni najvažnija pitanja. Tko će to sve držati pod kontrolom? Um, Dobro, imamo dalje pitanje, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Najprije želim vam zahvaliti na ovoj vrlo e, iscrpnoj prezentaciji. E, to je e, jako velika stvar, ta tema o kojoj govorimo. Ja bih prvo vam htio reći kakva su moja razmišljanja. Napredak i tehnologija i društveni e, napredak, e, to može biti i kontradiktorno. Mi vidimo da te e, neke oprečnosti se javljaju u cijelom procesu. I tako zapravo smo od teme koja je u početku bila manje komplicirana došli do teme koja je sada puno kompliciranija. To ti υποφέρουν οι άνθρωποι και οι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν Πράγμα ono što je važno je da e, e, ta tehnologija omogući i e, patnje ljudi. Međutim, to je teško postići na recimo kapitalističkom tržištu jer rezultati tehnologije se patentiraju i komercijaliziraju. I to može dovesti i do nekih tragičnih brojki koje smo već doživjeli u Europskoj uniji. Trenutno eto jedna od tih brojka brojki imamo e, preko 100 milijuna ljudi koji žive ispod granice siromaštva. I imamo e, isto tisuće e, nezaposlenih, beskućnika, to su problemi koje isto treba rješavati. Mislim da je dobro što razgovaramo o ovim sektorima i o ovim temama. I sigurno je da će doći do velikih promjena u E, tehničkom razvoju i umjetne inteligencije i svim drugim područjima gdje se primjenjuje, primjenjuje područje usluga, e, građevine i sl. Konkretno moje pitanje, e, s pravnog gledišta, budući da smo sada u odboru za pravna pitanja, recite što bi se e, trebalo poduzeti u pravnom smislu kako bi se osiguralo da prava onih koji danas e, sudjeluju u proizvodnji, koji proizvode, znači e, zaposlenici koji i fizički rade i koje, kojih će se ticati ovaj tehnološki razvoj na kapitalističkom tržištu. Znači što s njima, kako njih osigurati u Europskoj uniji e, se poduzimaju e, neke mjere koje su u suprotnosti s ovim, recimo kolektivni ugovori i slično. Zatim e, starosna granica za odlazak u mirovinu, ona se, ta se granica podiže umjesto da se snižava. Ne može se jednostavno općenito govoriti, moramo poduzimati mjere kako bismo spriječili nepovoljne posljedice digitalizacije društva, nezaposlenosti i sl. Nego moramo razmisliti e, e, kako zaštititi posloprince odnosno zaposlenike u svim zemljama. Dvije minute. Ako možete u dvije minute, molim vas. Pokušat ću e, govoriti kratko. Mislim da trebamo razgovarati sa svim dionicima i o tome ćemo imati prilike razgovarati opširno u Briselu. E, ovo je vrlo obećavajuća tehnologija i ona može poboljšati život mnogih, ali naravno to je veliki skok. Recimo sada e, kada koristite neki uređaj, e, vi morate imati kontrolu nad podacima jer bi moglo doći do nekontrolirane uporabe podataka. Meni je jasno, posve sam svjestan toga kakve opasnosti postoje kada e, dođe recimo do pojava kao što su masovni nadzor i slično. Mi smo proučavali kineski sustav i taj je sustav ekstremno, ekstremno učinkovit mnoge e, dijelovi regulative koju mi imamo podliježu načelu gospodarske učinkovitosti. Znači, važno je da nam to bude jasno. Neke stvari e, koje poboljšavaju točnost i učinkovitost ponekad koštaju i e, cijena koju za njih moramo platiti je smanjenje temeljnih prava. Transparentnost i komunikacija, recimo činjenica da se koristi tehnologija prepoznavanja lica, to je jedan primjer. E, recimo imamo već jako puno propisa gdje e, se e, uopće nisu uzeli u obzir, u obzir te neke mogućnosti koje se koriste. Ono što imamo u direktivi sada, to sigurno nije dovoljno. Mislim da Recimo, prepoznavanje lica isto može ići u tom smjeru ograničavanja e, slobode i to može biti problem. Biće borbe oko toga. Neću sada širiti jer je to vrlo složena tema, a mislim da nam sigurno treba više sigurnosnih mehanizama. Pogotovo recimo na području onoga što se zove repatriacija podataka kod krajnjeg korisnika. Što se tiče drugog pitanja, radi se o interakciji čovjeka i stroja. Tu vam mogu reći samo jednu stvar. To je tema koja bi dostajala i za doktorski rad. Međutim, interakcija između e, čovjeka i stroja. Pristup je takav da e, umjetna inteligencija mora biti usmjerena na čovjeka. To načelo možda jest preusko postavljeno jer e, je e, umjetna inteligencija zapravo usmjerena na cijeli, cijelu našu planetu, ne samo na ljude. Postoje e, neke skupine koje se tome opiru i e, koje smatraju da pripisivanje odgovornosti, odgovornosti sustavu, a ne čovjeku, da to nije ljudski. I također govori se o razvoju instrumenata koji bi imali manju autonomiju i onda se s tim e, tu može doći do neke interakcije. E, ljudske skupine kao što su e, udruge, poduzeća i tako dalje i oni moraju preuzeti svoju ulogu u tom procesu i kontrolirati kako to primjenjuju. Oni moraju stalno provjeravati kakvi su učinci po društvo nema dokaza za to da algoritmi koji uče sami će jednog dana razviti vlastitu svijest. Ono što je opasno po mome mišljenju e, kada se e, govori o nekakvim katastrofalnim posljedicama umjetne inteligencije, onda moram reći sljedeće. Ako e, znanstvenik postavi ciljeve, recimo na području eh, istraživanja na eh, društvenom području, onda se i socijalni sustavi mogu postaviti na te osnovi. Također je moguće da se na tom području razviju algoritmi koji će biti u stanju sami učiti, ali to ne znači da će to biti negativno. U svakom slučaju, za upravljanje odgovornost ostaje na čovjeku i tu stalno treba procjenjivati rizike koje generiraju takvi sustavi. Prije dvije i pol e, godine su neke agencije iznosile to pitanje pred e, Europski parlament. Međutim, treba postojati neki gremi, neko tijelo, e, nešto multidisciplinarno što će procijeniti te rizike. Mi smo ovdje u preporukama koje smo sastavili. Nismo niti stavili da to mora biti neka agencija, neko tijelo. Jel bi to išlo zapravo u nekom nepoželjnom smjeru, nego smo prije svega govorili o pojmu governance, o upravljanju, da se osigura da to ide u pravom smjeru. I sad još na kraju bih nešto htio reći. E, prvo što sam e, rekao e, skupini kada smo se prvi puta našli na toj e, skupini e, stručnjaka visoke razine 2018. Razgovarali smo o tome kako poboljšati konkurentnost Europske unije. Pa smo rekli e, kako primijeniti umjetnu inteligenciju za poboljšanje održivog razvoja. I to treba povezati sa agendom za 20, 2030. Također postavili smo pitanje kako ojačati konkurentnost na području robotike, e, industrije, interneta ili e, sličnih područja. Trebalo bi pojačati u tom slučaju broj robota e, u industriji. Međutim, ako postavimo pitanje na drugi način i kažemo kako upotrijebiti umjetnu inteligenciju za, ojača, za jačanje održivog razvoja, onda ta slika izgleda potpuno drugačije. Znači, zahtjev parlamentu. I dalje trebate poticati komisiju, tražiti od nje da čini ono za što su se obvezali. Znači da e, E, se ojača ta uloga kontrole i upravljanja. Ne želimo sad nekakve velike troškove, želimo samo vidjeti kakve će učinke imati naša regulativa. Želimo sve vidjeti i socijalne i ekonomske učinke i tako dalje. Mi smo tražili takav e, društveni model i sada moramo raditi u tom smjeru. Hvala vam na ovoj bogatoj raspravi. Mislim da je to E, nešto što je ovom našem odboru jako zanimljivo, ova tema i sigurno ćemo još o tome raspravljati. Hvala vam na vremenu koje ste nam posvetili. Idemo sad e, dalje s dnevnim redom, malo smo u zaostatku, ali mislim da je ovo bila važna rasprava i da smo morali to e, proći do kraja. Sada smo na točki 8, subsidijarnost, nemamo ništa, točka 9, opći proračun e, EU-a, sud Europske unije. Imamo tu e, mišljenja. Gospodin Lebreton, vi ste izvjestitelj za mišljenje. Izvolite, imate riječ. Merci, madame la présidente. Donc, après euh, ce débat passionnant sur l'intelligence Hvala nakon ove e, vrlo strastvene rasprave e, o umjetnoj inteligenciji. Vraćamo se našim uobičajenim pitanjima. Ovo je dakle jedna vrsta mišljenja koje imamo svake godine. Dakle, to je e, mišljenje vezano uz razrješnicu za izvršavanje općeg proračuna Europske unije za 2018. godinu koji se tiče Europskog suda, odnosno suda Europske unije i koje je namijenjeno odboru za kontrolu proračuna. Moje napomene mogu se kategorizirati grupirati u dvije skupine. Jedne su pozitivne, zato što načelno e, izvršenje proračuna u sudu jest pozitivno, ali postoji nekoliko negativnih komentara. Što se tiče pozitivnih komentara, koja čine veći dio ovog mišljenja, stopa izvršenosti proračuna je vrlo visoka, 99,18%, dakle to je zapravo nešto što je još više nego prošli puta. Također smo e, ustvrdili da sud nije imao nikakvih, e, odnosno revizorski sud nije imao nikakvih posebnih napomena vezano uz sud Europske unije, a to je sada već drugu godinu za redom, treba to naglasiti. Također dva suda od kojih se sud Europske unije sastoji su 2018. godine završili, e, odnosno odradili ukupan broj od više od 1760 predmeta, što je zaista jedan zavidan broj. A isto tako kada pogledamo E, takozvani e-kurija. Vidimo da je ta aplikacija e, neprestano u pozitivnoj fazi razvoja, e, sve daleko sežnija i to je svakako nešto pozitivno što treba spomenuti. Međutim, postoje i aspekti koji nisu toliko pa, pozitivni. Dva su elementa, prvenstveno točka deseta u mojem izvješću, koja podsjeća na jedno pitanje koje si ovaj odbor e, već neko vrijeme postavlja, a to je udvostručavanje broja sudaca na sudu. Podsjećam one koji možda toga nisu svjesni da je i tijekom prethodnog saziva se vodila vrlo žustra rasprava vezano o udvostručavanju broja sudaca. Izvjestitelj za našu odbor, e, kolega iz Portugala, gospodin Marinho Pinto iznio je jedno osobno negativno mišljenje vezano uz to udvostručavanje broja sudaca. Neki se toga možda sjećaju. No, da bismo zaista provjerili da to uistinu jest nužno, provedena je jedna analiza i Zapravo je revizorski sud ustvrdio da do 26.12.2020. sud mora ovome odboru, a dakle parlamentu, e, uistinu podastrijeti obrazloženje i dokaze za udvostručenje ukupnog broja sudaca i e, treba pokazati na koji način se to odrazilo na učinkovitost. Uistinu je to jedno zanimljivo iskustvo i e, veselim se e, rezultatima analize. U svakom slučaju ono što je važno reći jest da svako iskustvo nas obogaćuje, pa je vjerojatno tako i ovo. Druga točka koja predstavlja određeno pitanje je točka četvrta. Naime, tu se javljaju neke malo iznenađujuće brojke vezano uz prosječno trajanje predmeta. E, prosječno trajanje predmeta se na sudu smanjuje, od 15,7 mjeseci prešlo se na 14,6. Ali s obzirom na to da je sada povećan broj sudaca, E, možemo vidjeti da je došlo, dakle došlo do povećanja broja sudaca već 2018. godine, ali se e, ukupno trajanje e, određenih predmeta povećalo sa 16,7 mjeseci, koliko je iznosilo 2017. godine, na 20,2 2018. To je malo iznenađujuće s obzirom na to da je ipak došlo do povećanja broja sudaca u 2018. godini. To je jedina brojka koja zapravo nije pretjerano pozitivna kada se radi o radu suda, e, moram priznati da je to nešto što se još dodatno uklapa u ovu cijelu priču o udvastručavanju broja sudaca i konačnom ishodu, e, u konačni ishod analize o povećanju učinkovitosti. Dakle, postavlja se jedan niz pitanja vezano uz djelotvornost i učinkovitost e, rada suda. Vidjet ćemo što će reći analiza. Neovisno ove dvije relativno negativne točke, bilanca je pozitivna, ja bih rekao. E, mislim da zaista e, trebamo dati im pozitivno mišljenje. E, mislim da nema smisla da sada ovdje pokušavamo biti originalni. Evo ja sam iznio ova dva negativna komentara čisto da baš ne bude potpuno dosadno izvješće. Hvala vam lijepa. Imali kakvih komentara od ostalih članova odbora ili od komisije? Ne. U tom slučaju trebamo reći da postoji zapravo rok za amandmane e, na izvješće gospodina Lebretona. Rok je podne 11. studenog. Ako nitko sada nema nikakvih komentara, mi ćemo jednostavno nastaviti dalje prema dnevnom redu i e, zahvaljujemo gospodinu Lebretonu na njegovom izvješću. Sljedeća točka dnevnog reda je točka deseta gdje je prihvaćanje, odnosno e, podrška e, predstavnicima Europskog parlamenta kao članovima Upravnog odbora i Odbora za proračune EU IPO-a. Jutros su koordinatori odlučili da će e, predložiti sljedeće kandidate. Kada govorimo o upravnom odboru, gospođa Izabel Feldman i gospođa Marijel Galo. A kada govorimo o predstavnici na odboru za proračune, gospođa Izabel Feldman kao jedina kandidatkinja. E, sada ću vas zamoliti da glasujemo o svakom pojedinom kandidatu. Pretpostavljam da ćemo za e, prvu... Ne, trebamo elektroničko glasovanje za obje stavke. Mislila sam da ćemo trebati samo za prvu. Otvaram sada glasovanje E, možda da prvo otvorimo glasovanje za gospođu Izabel Feldman? Ne, oprostite, željeli ste se javiti za riječ, gospodinu Libreton? Ja nisam baš dobro shvatio modalitete glasovanja. Vi kažete da je glasovanje otvoreno, a imamo dvije kandidatkinje. Što sada? Kako glasujemo? Hvala. Da, Dakle, glasujemo o svakoj pojedinoj kandidatkinji i ona koja dobije više e, glasova bit će punopravna članica, a osoba koja dobije manje glasova bit će zamjenska članica. Dakle, glasovat ćemo za svaku od kandidatkinja jednom za drugom ili istovremeno glasamo za obje kandidatkinje, a svaka od njih će imati svoje dugme koje moramo pritisnuti e, na glasačkom sustavu. Mislim da je ipak lakše ako glasujemo najprije za jednu, a onda za drugu. Dakle, E, ja ću pročitati ime gospođe Izabel Feldman. Ako ste za nju, glasujte e, tako što ćete stisnuti plus. Ako ne, onda nemojte glasovati. A zatim ću dati ime gospođe Marijel Galo. Ako ste za nju, stisnite plus. Ako niste, nemojte uopće glasovati. Dakle, nema negativnih glasova. Da li to postavlja pitanje? Što ako netko ne želi sudjelovati? Primjerice, želi biti suzdržan? Što onda? onda uopće ne morate glasovati. Ali nije to sasvim isto. Ako se želite suzdržati, mogu pitati tko je suzdržan. Je li dakle jasno kako e, ćemo glasovati? Nećemo objaviti rezultate prvog glasovanja dok ne glasujemo i drugi puta. Mislim da to ima smisla. Sada dakle otvaram glasovanje za gospođu Izabel Feldman. Ako je želite dati potporu, molim vas glasujte pozitivno. Otvaram glasovanje. It does need to be. Sorry, we're waiting for one. Oprostite, čekamo još. It's Mr. Gunn. Mr. Gunn, are we, okay. Gospodine Gon, ili jesmo li gotovi? Dobro, zatvorit ćemo glasovanje sada. And we will now, um, open the... A sada otvaramo glasovanje za gospođu Marijel Galo.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 I'm Meni se čini da ćemo možda morati ponoviti glasovanje ili nam možda treba drugačiji sustav. Samo da provjerim zašto nije funkcioniralo. Okay, I think this system has not been E, sustav nije baš bio uspješan, možda da probamo drugačiji. Elektroničko glasovanje e, drugi put nam je zapravo dao rezultate koji uključuju i suzdržane i slično. Žao mi je što sad sve zbunjujem, ali mislim da ćemo ići na sljedeći način. E, ponovit ćemo glasovanje i glasovat ćemo pozitivno ili negativno. Dakle, ako želite glasovati za gospođu Feldman, glasujte pozitivno, dakle plus. Ako želite za gospođu Galo, glasujte negativno, dakle minus. A ako ste suzdržani, nemojte. 10 for Mr. Feldman, 9 for Ms. Gallo, and one person abstained. Okay, so this time we seem to have 10 for Ms. Feldman, 9... 10 za gospođu Feldman, 9 za gospođu Galo i jedan suzdržani glas. Dakle, gospođa Feldman je punopravna članica, dakle predstavnica u odboru, a e, gospođa Galo je njezina zamjenska članica. A s obzirom na to da je gospođa Feldman i jedina kandidatkinja za e, odbor za proračun, moramo li glasovati i o tome? Moramo. U tom slučaju otvaram glasovanje da vidimo jesmo li ili ne zadovoljni time da ona bude kandidatkinja u odboru za proračun. I think we could have one more vote, but um, I will now close. A sada zatvaram glasovanje. So we have 11 in favor. Imamo 11 za. Dakle, to se usvaja i ona je punopravna članica. Very much. Hvala vam lijepa na ovoj odluci. Temeljem rezultata glasovanja mislim da je sve riješeno. A sada prelazimo na onaj dio koji je zatvoren za javnost. Predlažem da napravimo stanku od pet minuta jer neki od nas su ovdje već neko vrijeme. Tako da nastavljamo s radom u pet i 10.